Članovi Europskog parlamenta, velika mi je čast biti ovdje danas. Ovo je važan sastanak. Ja bih vam htjela prenijeti poruku mog muža Raifa Badavije, koji je sada u zatvoru već četiri godine, zato što se usudio da razmišlja. Imam poruku i od moje troje djece koje svo ovo vrijeme nemaju oca prosto zbog toga što je on izrazio svoje mišljenje, što se usudio izraziti mišljenje. I imam poruku nade e, za vas. Nadam se da će on uskoro biti s nama. Ja sam odlučna kao إنساني لا مساومة عليه وإنه حق لكل البشر بلا Način izražavanja mišljenja je temeljno pravo koje se ne može zanemariti, koje treba biti pravo svih ljudskih bića. Dame i gospodo, zaista bih se htjela ovdje obratiti i svom mužu da govorila sam dosta o Rajfu i dalje ću govoriti o njemu. Govorila sam i o svojoj patnji nekoliko već puta, ali danas bih htjela se obratiti direktno Raifu i reći šta osjećam u srcu, kakvi su moji osjećaj za njega. Raif, e, ljubavi moje četiri godine čekam u stanu, u praznini tog stana, E, koji, e, koja zaista pokreće ta goruća pitanja kada ćeš se vratiti, u kojem obliku, kada će se to desiti, kako ću to saznati, kako ću reagovati, hoću li te zagrliti, poljubiti, hoću li početi plakati. Ja čekam i patim e, sa sjećanjima. Vrlo često ujutro smo razmišljali o tome šta ćemo raditi na večer, šta ćemo obući, šta ćemo piti. Raife, naše tri mala anđela, svaki dan pitaju zašto tata nije tu? A moj odgovor je svaki put drugačiji. Ja kažem da ne može da putuje jer ima određeni problem između saudijskog režima i njega, ali oni stalno postavljaju pitanje. Ja ne znam kako odgovoriti djeci koja odrastaju, koja su sve starija i njihova pitanja su sve odraslija i oni su sada inteligentni i smjeli upravo kao ti. Ti si slobodan iako si iza velikih rešetaka. Mislim da si čak i slobodniji od onih koji te povrijeđuju. Imaš puno prijatelja, imaš puno onih koji slobodno govore i koji nikada neće izgubiti nadu da ćeš biti oslobođen. To je tvoja prava, istinska porodica, tvoja istinska kuća i tvoj dom i tvoja druga zemlja i ti nisi sami, mi nismo sami. Imam njihova podrška i solidarnost nam sve znači. Ja znam da bi ti volio da se tu danas, da se svima zahvališ koji su tu prisutni i da se obratiš ovima koji nose glas slobode u parlamentu. Ja sam tu umjesto tebe i ja se zahvaljujem svima od srca. Hvala vam, dame i gospodo, poštovani članovi Europskog parlamenta. U mojoj zemlji, u Saudijskoj Arabiji, još uvijek se insistira na tom, na isključivosti kulture kao na načinu pritiska na druge religije i načine razmišljanja i to se nalazi u zakonima naše zemlje i to je situacija u kojem su se bavile mnoge nevladine organizacije, nezavisno jedna od druge. Ako pogledamo posljednji izvještaj Human Rights Watcha, vidjet ćemo da kažu da kraljevstvo Saudijske Arabije goni aktiviste za, za ljudska prava koje koriste, odnosno stvaraju svoje pravo na slobodu izražavanja. Ako samo izrazite mišljenje koje je drugačije, recimo ako to radite na Twitteru ili putem neke poruke društvenim medijima, stavit će vas u zatvor. A žena samo treba da vozi auto i onda će ju uhapsiti. A ako ste kršćani, samo ako se usudite moliti u nekoj skrivenoj crkvi, dovoljno je to da uradite i uhapsit će vas. Ako pređete na drugu vjeru, zovu vas dakle, možete dobiti smrtnu kaznu. Rajf nije jedinstven slučaj. To pogađa ljude svih eh, nacija. Raif e, s ovim pitanjem bavio godinama i to je nosio u srcu. On je svojom olovkom na svom blogu izrazio svoje vjerovanje. On je htio da dođe do mirne promjene. I sve što je rekao, rekao je stvari koje su miroljubive, dovelo je do e, odgovora e, uh, kojim, onih kojima se to nije sviđalo i koji predstavlja teror e, e, promjena se neće desiti ako budemo ako budemo šutjeli, jednog dana će doći do promjene i doći do toga da će zemlja morati da ispuštuje međunarodne konvencije i ugovore o ljudskim pravima. I moj stan će se ostvariti, u to sam uvjerena, kao što sam i uvjerena da će Rajf jednog dana biti ovdje s, s nama. I tada ću i ja konačno biti sretna. Hvala. Hvala lijepa, Ensaf, na tome što ste s nama podijelili ovu vrlo ličnu poruku vašem Raifu, koji je i naš Raif. Kao što ste rekli, on je naš heroj, on je heroj naroda Saudijske Arabije i svih onih koji se bore za slobodu, za slobodu mišljenja, za slobodu izražavanja, za osnovna ljudska prava, kao što ste vi dobro opisali. I protiv svih onih koji se pozivaju na neke kulturološke specifičnosti da bi na taj način uskratili ljudska prava. Ja sam bila zatečena kada sam 2013. godine bila u Saudijskoj Arabiji, kada su se neki tamo pozivali na kulturološku i vjersku specifičnost i tradiciju da bi opravdali ono što se opravdati ne može. A istovremeno ja sam im govorila, ali na tim autoputevima ne vidim tradicionalne ne vidim karavane, vidim moderna eh, moderne zapadne automobile, BMW-ove, Mercedese. Dakle, pozivate se na tradiciju a toliko ste bogato društvo. A pozivate se na tradiciju kult kulturnu specifičnost kada želite da opravdate e, kršenja, flagrantna kršenja ljudskih prava kao što je kršenje u slučaju Raifa i vas i vaše djece, jer vaša djeca e, njima je uskraćeno prisustvo njihovog oca. A uskraćuju se prava i mnogim drugima u Saudijskoj Arabiji i oni trpe i vi se borite za sve njih, i stoga je, mislim, naročito značajno da vi kao žena iz Saudijske Arabije, da ste vi tu s nama i da se borite za svoju porodicu, za svog muža, za svoju zemlju. I zaista smo dirnuti ovim vašim elokventnim govorom. I zaista se nadamo da svrha ove mreže dobitnika nagrade Saharov je zaista u tome da radimo zajedno na promociji ljudskih prava i na promociji rada onih koji imaju hrabrost da progovore, da se založe za ljudskost, za ljudska prava i naročito naravno da se založe za oslobađanje dobitnika nagrade Saharov koji još uvijek ne mogu uživati puna prava ili zbog toga što su u zatvoru kao Raif ili zbog toga što im se na mnogi načine ograničavaju prava i tu je naš eh, prijatelj Salih Mahmud Osman koji je isto dobitnik nagrade Saharov svih ovih godina se sastajemo s njim i e, vidjeli smo kako mu ponekad ograničavaju prava u njegovoj zemlji u Sudanu, ali vidjeli smo kako ova mreža Saharov mu je pomogla da prevaziđe i da se izbori s tim pritiskom. Sada je vrijeme da pređemo na debatu koju smo predvidjeli na temu vjerskih podjela i vjerske i etničke raznolikosti. E, zadovoljstvo nam je što je s nama kao uvodničar profesor e, Rudolf L. Kareh e, koji predaje na univerzitetu ovdje u Briselu, on je sociolog i koji je zaista poznavalac kontradikcija i političkih i pravnih izazova s kojima se suočavamo na polju ljudskih prava po pitanju vjerskih podjela i pitanju vjerske i etničke raznolikosti. To bi u stvari trebalo biti veliki izvor e, bogatstva za e, čovječanstvo, ali se često zloupotrebljava na način koji dijeli ljude i na način koji se kosi s ljudskim pravima. Profesoru El eh, Karehu ću sada dati riječ i onda ćemo naravno poslije imati svi mogućnost, svi učesnici da učestvujemo u debati. Izvolite. Hvala eh, predsjedavajuću gospodinu Gomez. Ako mogu, govorio bih francuski jer bih želio podvući neke specifične probleme koji se tiču ljudskih prava. C'est un exercice extrêmement difficile. Jako je teško od mreže dobitnika nagrade Zaharov tražiti da izanaliziraju sami situaciju kada čujemo ovako strašna svjedočenja kao ovo što smo čuli od gospođe Hajdar i inače od predstavnika e, boraca ljudskih prava iz razno raznih zemalja. Nekada je teško pronaći riječi e, pred ovako velikom tragedijom, ali bitno je da se glas razuma čuje kroz analizu situacije i da shvatimo što nas je dovelo do ovakvih situacija kao ova situacija koju proživljava gospođa Hajdar. Vi se vjerojatno sjećate da sam vam prije tri mjeseca e, rekao da će e, Rajf možda dobiti nešto e, manje udaraca bićem nego što je predviđeno, ali će njegov, njegova sudbina ipak biti teška E, jer je rekao javno da e, neće biti neće e, djelovati po nalaganju njegove vlade jer on se nalazi u jednoj državi koja jednostavno ugnjetava svoj narod ne znam koliko imam vremena na raspolaganju. Deset minuta u redu. Ako može, onda bih samo e, rekao u kojim smjerovima bismo možda mogli ići. To je moja sugestija. E, nadam se da ovim neću uvrijediti nikoga, e, niti da ću na neki način ugroziti našu borbu za ljudska prava, ali bi htio reći u kojem smjeru bismo mogli ići kako bismo napredovali na ovom području i kako bismo poboljšali individualnu situaciju ljudi kao i situaciju cijelog društva. Ako se sjećate prije nekoliko mjeseci sam rekao predsjedniku odbora za vanjska pitanja da e, moramo e, raditi na poboljšanju ljudskih prava u društvima bez ugrožavanja funkcioniranja tih društava. Jer mi vrlo često želimo poboljšati situaciju u društvu, ali zapravo kroz taj naš pristup uništimo cijelo društvo. Evo uzmite za primjer Irak. E, pokušat ću dati primjere svaki put kada govorim o određenim smjerovima kojim bismo mogli ići. Najprije želim govoriti o dinamici između manjina i većina. To je problematika koja se javila u suvremeno doba u posljednjih 30 godina kada govorimo o zaštiti manjina u situaciji u kojoj su te manjine izolirane u e, jednom e, većinskom kontekstu. A tu problematiku trebamo staviti u jednu globalni kontekst. E, moramo se vratiti zato u 19. stoljeće. U toj problematici e, se možemo zapitati da li je politički identitet, e, sektarizam je nešto što dovodi do migracija ili je uplitanje u takve situacije to što dovodi do migracija. Zapravo tu postoji međusobna povezanost između svih tih aspekata. Kada dođe do sukoba u jednom društvu ili državi i kada taj sukob nije riješen od strane samog društva i ljudi koji žive u tom društvu, kada postoji slabe e, državne strukture, svaki put dođe do uplitanja. Od 19. stoljeća vidjeli smo e, koliko je došlo do uplitanja na Bliskom istoku, pa sve do sadašnjeg doba isto tako na Bliskom istoku dolazi do uplitanja od strane raznih država, što nas dovodi jako često do paradoksalnih situacija. Evo, gospođa Hajdar nam je govorila o situaciji ljudskih prava u Saudijskoj Arabiji, a svaki dan na ministri vanjskih poslova kažu sljedeće. Ja ću sada jako iskreno govoriti, e, ako mi dozvolite. Ako ne budemo govorili iskreno, nećemo moći rješavati probleme. Saudijski ministar vanjskih poslova nam daje lekcije o ljudskim pravima u Siriji, Iraku, Liban, Libanonu i tako dalje. A e, znate da u Ženevi e, predsjedništvo odbora za ljudska pitanja pripada ambasadoru Saudijske Arabije. Pa to je zaista smiješno. E, I isto tako imamo i slične smiješne situacije i e, u drugim institucijama. Zato kažem da moramo problem sagledati iz jednog drugog ugla. Pogledajmo, sagledajmo taj problem e, iz ugla manjina i većina. E, i zapitajmo se što znači građanstvo. Građanstvo znači da ste vlasnik svoje sudbine u okviru jedne strukture u kojem postoje zadaće i prava. Kada govorimo o manjinama i većinama, mi isključujemo pojam prava i istim i istovremeno isključujemo i e, to taj pojam građanstva. Neke vaše kolege su rekle da se čude što u Europskom parlamentu još nije izglasana rezolucija o e, kršćanima na istoku. I iskreno i ja se čudim što do toga nije došlo jer e, su oni također proživjeli situacije koje su ih dovele do toga da jednostavno nisu više vlasnici svoje sudbine i da im je potrebna zaštita. Neki ljudi nam zato kažu da ćemo se vratiti u jedno prošlo doba koje iz ove perspektive nekada može e, djelovati i napredno u odnosu dakle na sadašnju situaciju. E, imam još 3-4 minute na raspolaganju. Da. E, što se tiče e, vjerskih podjela i sekularizma, e, mi na Bliskom istoku govorimo o sekularizmu, a ne o laicitetu. Što je sekularizam? zapravo želimo odvojiti crkvu od države kako bismo crkvu zaštitili od e, političkih aspekata i kako bismo državu zaštitili od e, vjerskih aspekata. Ako danas pogledamo kakva je situacija, vidjet ćemo da na Bliskom istoku e, vlada i sukobi između sunita i šita, no međutim to nije glavni problem. Daću vam tri primjera za to. Uvijek su postojali politički sukobi u toj regiji. Na samom početku islama nisu postojali sukobi između sunita i šita, ali su postojali politički sukobi primjer za tu situaciju je taj da prije pet stoljeća uz sve izmjene koje, do kojih je došlo od Osmanskog carstva i dalje, potpisan je sporazum e, 1848. godine između Sunita i Šita koji se smatrao političkim sporazumom. Danas postoji slaganje u različitim e, e, aspektima između sunita i šita, iako u Iraku postoji vjerska škola koja je različita od e, sunitske škole, ali ipak možemo ovdje također primijeniti univerzalne vrijednosti, iako su te univerzalne vrijednosti složene. Gospođa Hajdar je rekla da se mnogi kriju iza e, specifičnosti, kulturnih specifičnosti kako bi objasnili postupanja prema građanima. Ali ako koristimo taj izgovor, moramo znati što znači ta kulturna e, isključivost, odnosno raznolikost. Do kulturne raznolikosti je došlo zahvaljujući e, različitim kulturama i različitim vjerama. E, kroz razmjenu e, jednih i drugih smo stvorili zajedničku kulturu. Ja ću vam dati primjer za one koji poznaju situaciju u Jugoslaviji, primjer Vojvodine možda niste čuli za Vojvodu neki od vas, ali tu postoji raznolikost i vjerska i etnička i socijalna gdje imamo 28 e, državljanstava, nacionalnosti i 15 regija. Jer stanovnici, a stanovnici Vojvodine su jednostavno shvatili e, na, koji na kojim temeljima trebaju stvoriti svoje društvo. Svi žive u suživotu i znaju da se moraju poštovati specifičnosti svih naroda. Tamo gdje postoji e, pokušaj da se nametne vizija na javnom prostoru, tu dolazi do sukoba. Što Europa može učiniti na ovom pitanju? Prvo, nastaviti borbu za poštivanje e, ljudskih i temeljnih prava, ali izbjegavajući selektivnost žrtava i različit pristup prema različitim zemljama. Drugo, poštovati države i postojeća društva, jer to su životni prostori za e, ljudske zajednice. I e, treba se poštovati to zajedno uz poštivanje e, međunarodnog prava. Možemo misliti što god želimo o radu Ujedinjenih naroda. E, gospodin Ban Ki-moon nam je objavio izvješće o imigracijama, koje je zaista strašno jer e, i apsolutno se ne slažem sa ovim izvješćem e, jer se ne navode izvori informacija. E, ali povelja Ujedinjenih naroda, bez obzira na to što mislimo o Ujedinjenim narodima, je ključna i mora se poštivati. Zato moram reći da Europa ako želi stvoriti nešto što je naprednije od same e, politike dobrog susjedstva, mora poštivati e, e, povelju Ujedinjenih naroda koja poziva na stvaranje nove politike susjedstva u odnosu na europsku politiku susjedstva. Ta politika će se ticati svih zemalja koje poštuju e, ljudska prava i sve te zemlje zajedno će se ujediniti i nastaviti ovu borbu. Hvala najljepša e, profesore, hvala vam što ste nam e, u vašem izlaganju pokazali da čak i kada dolazi do vjerskih e, sukoba, iza toga se kriju politički sukobi i politička neslaganja. To smo vrlo dobro mogli vidjeti u prošlosti, ali isto tako i u sadašnjosti, naročito to kada govorimo o sukobu između šita i sunita koji mnogima služi kao e, objašnjenje za sve sukobe s kojima se suočavamo danas a to se ne ograničava samo na one zemlje u kojima je većina su je većina naroda e, sunetske pripadnosti ili šiitske. Zato mislim da je sada prava prilika da e, detaljno govorimo o ovoj našoj raspravi, te ću e, tražiti od gospodina Ali Ferzata, koji je dobio nagradu 2011. godine i koji je predstavnik e, Sirije, da nam kaže nešto o ovom pitanju već je govorio o tome 2011. godine e, i govorio je dosta o sukobu u e, Siriji dakle nam dolazi najveći broj migranata o kojima smo malo čas govorili. To je pitanje koje se tiče svih nas, e, evropljana i koje, to je pitanje koje nekada dovodi u pitanje vrijednosti e, ljudskih prava. Kada vidimo populističke snage koje se javljaju u Europi i koje se hrane tim e, sektarističkim pristupom e, pod izgovorom vjere, a time se zaboravljaju politička pitanja koja su temelj E, neslaganja i e, koja su razlog pobune sirijskog e, naroda protiv režima Lasada i to su pitanja koja još uvijek ni dan danas nisu riješena. Zato sirijski narod kao i narod Iraka i svi narodi te regije su danas žrtve i pretvaraju se u izbjeglice. A e, posljedice toga vidimo svi mi. I sve e, to je prouzrokovano upravo ovim snagama koje žele vjerske podjele, to su snage koje imaju financijska sredstva i koje koriste e, e, koje koriste e, vjerske podjele kako bi podijelili narod. Želim se zahvaliti gospodinu El Karehu na njegovom izlaganju. E, predat ćemo riječ e, gospodinu Ferzatu, nakon njega ćemo predati riječ e, Taslimi Nasrin, koja je također dobitnica nagrade Saharov i koja će nam također govoriti o svom iskustvu, svom osobnom iskustvu, borbe za prava žena koja žive u društvima u kojima je također vjera prisutna. Najprije gospodin Ali Ferzat, izvolite. A, e, أولا أنا سعيد جدا في التفاصيل Zadovoljstvo mi je što sam tu danas i što sam s vama i što mogu prenijeti neke e, značajne detalje koje se tiču terorizma i ekstremizma i tih pitanja. Sve što vidimo na međunarodnom nivou i na srednjem istoku. I juče sam ja spomenula terorizam i rekao sam da je to u stvari e, vještački proizvedeno. To je način instrumentalizacije međunarodnih mafija i time se dodaje ulje na vatru u određenim regijama i, i dalje se proljeva krv. E, e, te mafije su stvorile marionete koje onda podstiču uh, vjerski ekstremizam širom svijeta, te mafije su u stvari marionete nekih tajnih snaga koje njima upravljaju i to se sve radi putem međunarodnih deklaracija i izjava. To nije nešto što je improvizirano. Generalno govoreći, ljudska bića pokušavaju se prijateljski ponašati jedne prema drugima, ali određene interesne grupe u svijetu stvaraju terorizam. Ko štiti terorizam? To su diktatori. Diktatorski režimi danas ne mogu i dalje biti na vlasti ukoliko ne stvore sebi neprijatelje. Znamo Al-Nusra, Al-Qaida, svi znamo za njih. 2003. E, godine su imali manevre, vježbe u Siriji prije nego što su otišli da se bore u Afganistanu. Dakle, tu su obučavane Danas e, je postignut dogovor ISIS, ISIL e, e, prodaje naftu vladama. Šta to znači? To znači da oni ponovo osvajaju neke regije, neka područja. To je neka vrsta teritorijalne razmjene između Isila i e, tih područja. Recimo, jedan muftija u Siriji je to spomenuo. Rej Sululema sirijski je rekao mi ćemo Sirija će eksplodirati. To je rečeno 2012. 2011. godine. Oni su rekli, dakle, citiram, poslaćemo kamikaze u, u Europu, a tada je ministar e, vanjskih poslova e, Asadov e, rekao nešto, možda je to bio laps, lapsus, diktatorski režimi njih štite strane mafije. U stvari, određeni ljudi vuku konce iza političkih odluka i diktatorski režimi su tu jedan instrument. Ti diktatori uglavnom izvršavaju naređenja drugih. Ako plaća sve to, to plaćaju ljudi, narod. U Siriji mi nikada nismo uh, obraćali pažnju na vjeru, nikome nije bilo važno ko, su suniti, ko su šiti. Samo da vam dam jedan primjer. kod mene su stanovala dvojica ljudi i 70. godina u stvari mi smo bili cimeri. Sedam godina kasnije kada je vlada počela stvarati neke probleme, tek tada sam shvatio da jedan od tih mojih cimera, mojih prijatelja, kršćanin. Dakle, to vlada radi. šta se desilo u Iranu prije pojave ekstremista u Siriji? Iran je stvorio te grupe, te Islamističke grupe su napravljene u Iranu, Iran ih je stvorio. Al-Qaida ima predstavništvo u Iranu i mogu vam reći da to važe za sva, sve diktatorske režime. Jer ako ste pripadnik neke vjeroispovijesti. Iran je došao u Siriju sa svojom vojskom, svojom regularnom vojskom. Iran e, ne pravi samo te male grupe. Sirija je, znate, saveznik Irana, jer je Iran upravo u Siriji ostvario neke ciljeve svog rada. Iran sponzorira terorizam i kada je Bašar Asad došao na vlast eh, 2001. godine, eh, ja sam se susreo s njim i rekao mu ako želite reformirati ovu zemlju, morali biste početi time što ćete dopustiti slobodne medije, ne samo službene medije, nego privatne medije. Da oni budu slobodni i nakon toga i ja sam eh, uspostavio satirični časopis koji se zove Pojedinac, ako prevedemo sa sirijskog arapskog, e, sličan je drugim satiričnim časopisima. Ja sam rekao da ću kritizirati vladu i glavnu stranku, da ću kritizirati obavještajnu službu i sve ono što se dešava. Ali imajte na umu da u Siriji svi koji se žele vjenčati moraju imati odobrenje obavještajne službe ako žele da naprave neku vrstu transakcije ili investicije. Tajna služba sirijska mora se s tim složiti. Tako je bilo u Asadovom režimu. Dakle, moraju dobiti blagoslov tajne službe. Bašar se složio s tim što sam rekao. Rekao je da mogu otvoriti taj časopis, pokrenuti časopis i ja sam ga pokrenuo i to je bio jedini časopis u stvari jedan od prvih časopisa te vrste nije bilo takvih časopisa na našim kioscima. Morali ste naručiti taj časopis, ali tajne službe nisu to htjele prihvatiti. one su u, stvari povukle s tržišta moje časopise. Kontaktirao sam Asada i zvao ga na telefon, on, on nije htio se javiti na telefon. Dakle, odjednom se počelo dešavati nešto sasvim drugom. Časopis mi je zatvoren odlukom vlade, dakle, to je režim koji daje određene izjave, objavljuje slogane, a u stvari piše se o tome u stranoj štampi o tim stvarima, u lokalnoj štampi se ne piše, jer oni nemaju neophodne instrumente da bi nam rekli šta se dešava. Postoje određene nevladine organizacije i humanitarne organizacije koje ispituju šta se dešava na humanitarnom nivou. Danas znam vrlo dobro da među tim zemljama nema problema. Te zemlje vole jedne, zemlje eh, vole jedne druge, da tako kažem. Ja putujem po svijetu, vidim da su ljudska bića svugdje ista, imamo iste osjećaje što se tiče prijateljstva, privrženosti, altruizma ali nažalost postoje neki koji pokušavaju stvoriti konflikte. To su ljudi koji su neznalice, koji nisu obrazovani. I diktatorski režimi i diktatori u stvari to koriste, koriste neznanje tih ljudi i oni ih drže tako e, glupima, da bi mogli njima upravljati. Odluke UN su danas za neke vrste taoci mafija i određenih snaga koje imamo recimo u Rusiji. Znate li da televizijska kuća Russia Today u stvari koristi sve vrste represije, unut, odnosno Rusija koriste represije unutar un da bi spriječila humanitarne konvoje i da humanitarni konvoj i lijekovi dođu do stanovništva. Kako Rusija to radi? Koristi svoje pravo veta kao i Kina. Danas više neko ikada prije mi trebamo ispicati pravila funkcioniranja vijeća sigurnosti UN-a. Moramo se time pozabaviti jer bi vijeće sigurnosti trebalo biti u službi ljudi, naroda, a ne bi njime trebali manipulirati politički hirovi e, političara, onih koji donose odluke. Danas postoje određeni zakoni, direktive, znamo da izbjeglički problem neće biti riješen. Europa danas u stvari e, trpi zbog rata koji se vodi u Siriji, e, konflikt u Siriji. To nije sirijski problem, to je međunarodni problem. Tu govorimo o bilionerima milijarderima koji manipuliraju vladama. Sama Europa je u, jednoj situaciji u kojoj postoji nepravda, koji se nepravično postupa po pitanju tog međunarodnog konflikta. Europa ima imidž civiliziranog mjesta, e, tu se pomaže žrtvama nepravde, organiziraju se izložbe, a Rusija i Kina danas njih to nikako ne zanima, one na to ne obraćaju pažnju. Jer ko će to sve platiti? To će platiti e, ljudi dobre volje ljudi koji nisu upoznati s konfliktima, kojima je konflikt nepoznat, oni koji sam sreo danas i ranije koje sam susretao na izložbama, seminarima, konferencijama. i koji su to radili da bi se upravo pokazala ta civilizacija i kultura. E, Treba će vremena, ali ni ovo neće trebati vječno. Ovo je vrlo snažna izjava podsjećanje na tragediju koju plaća sirijski narod i drugi narod, a najveća cijena je krv naroda a čak i Europa je suočena sa vlastitim demonima, možete ih nazvati tajnim mafijama, ali to su oni koji gledaju na drugu stranu, koji sklapaju saveze sa diktatorima, pa i sile koje koriste kulturne i vjerske specifičnosti da bi poticali sukobe. Mislim pri tome i na režimu u Saudi Arabiji koji se doživljava kao važan saveznik i partner u mnogim našim državama. One prodaju oružje toj regiji i time e, e, nadalje potiču sukobe. Svi mi imamo mafije u svojim državama, nažalost Europa nije od toga izuzeta. I toga hrabri ljudi poput vas i drugih dobitnika nagrade Saharov su toliko relevantni. Njihova je uloga govoriti istinu kada tajne mafije žele poticati sukobe e, koristeći motivacije koje su im na raspolaganju. A sada se obraćam gospođi Taslimi Nazrin, e, koja je dobitnica nagrade 1994. godine i koja je doživjela diktaturu i uskraćivanje ljudskih prava od čega najviše trpe žene u različitim dijelovima svijeta, osobito tamo gdje najmračnije sile u ime religije ili neke političke ideologije e, ugnjetavaju najviše žene. Nasrin, e, drago nam je što ste ovdje s nama, imate riječ. Hvala što ste me pozvali da ovdje govorim o svom iskustvu. Govorit ću o tome što se sada događa u Bangladešu. Bangladeš e, kao sekularna država je doživjela veliki neuspjeh. Ona je postala mjesto gdje se množe teroristi. To su džihadisti e, koji prijete silama zdravog razuma zato što su njima demokracija i pluralizam zagonetka. Oni žele uspostaviti teokraciju, žele stvoriti e, državu islama u Bangladešu gdje će vladati isključivo šerijatsko pravo, gdje neće biti ženskih prava, ljudskih prava, slobode govora. One žele lojalnost grupi bez prostora za slobodnu misao. E, postoji u Bangladešu 184 kampova za obuku džihadista. Njima pomaže islamistička politička stranka u Bangladešu. 132 e, islamističke terorističke organizacije i 231 fundamentalistička institucija postoje u Bangladešu. Islamisti ubijaju blogere, slobodne mislioce, kritičare, islama, napredne muslimane. Mnogi Mnogi blogeri su napustili eh, Bangladeš eh, zbog straha. Džihadisti sada ubijaju eh, umjerene i napredne muslimane. Mogu ubiti koga god žele nekažnjeno. To je postalo moguće zato što je zemlja posljednjih desetljeća islamizirana a vlada nije samo šutljivi promatrač, već direktno potiče islamisti time što kritizira sekularističke blogere, kaže da vrijeđaju osjećaje naroda, štiti fundamentaliste, a ateiste i racionaliste blogere eh, je pri pritisnula, odnosno prisilila da prestanu pisati. E, postoji 57 e, zakonskih propisa koji su doneseni da bi se borilo protiv slobode misli. Ne samo slobodni mislioci, racionalisti i ateistički blogeri su progonjeni i ubijani, već i vjerske manjine u Bangladešu su također sustavno postali meta islamista. Hindusi se maltretiraju, muče, čak i ubijaju samo zato što su hindusi, a ne muslimani. E, Hindu djevojke se siluju, a zemlja u vlasništvu Hindusa se nasilno otima od strane fundamentalista. Hindusi iz straha napuštaju zemlju. Prije nekoliko dana jedan budistički monah je e, e, raskomadan a vlada ne poduzima ništa protiv islamističkih fundamentalista i džihadista koji ubijaju ljude u ime islama vlada ne želi da ju se smatra simpatizerom ateista, pa ništa ne poduzima protiv ubojica ateista i racionalista. Vlada vjerojatno želi ostati na vlasti zauvijek i žele dobiti glasove masa koje su religiozne. Ja sam spisateljica, živim u izgnanstvu od 1994. godine, a ima ljude koji su sekularisti i slobodni misleoci u zemlji koje se maltretira, ubija, koji napuštaju zemlju. Ne znam koja će biti budućnost Bangladeša, ali nadam se da sekularisti i racionalisti će pokušati spasiti zemlju od islamista i džihadista. Nadam se da će i Europski parlament pomoći Bangladešu da ponovo postane sekularna država. Hvala. Hvala e, e, gospođo Nazrin na ovom elokventnom opisu onoga što se događa u vašoj zemlji iz koje ste prograni i što ste objasnili zbog čega ste prije mnogo godina morali poći u egzil. E, to nije sada obuzdano, već je upravo suprotno tome se razmahalo. To je jedan e, totalitaran pristup, e, bez obzira na kojoj osnovi e, totalitarizam je uvijek protiv osnovnih ljudskih prava, bez obzira na vjeru ili ideologiju o kojoj je riječ. Mislim da sada trebamo dati riječ gospođi Vildani e, Selimbegović koja je također ugledna dobitnica nagrade Saharov e, zbog djelovanja u njenoj zemlji Bosni i Hercegovini. Ona je dobila tu nagradu 1993. godine u vrijeme kada je Europa bila suočena sa golemim napetostima, ali i danas vidimo e, tako nešto mnogi bi rekli da to dolazi izvana kao posljedica sukoba u Siriji kao što je naglasio gospodin ali to nije sirijski sukob to je međunarodni sukob a to smo čuli i sada od gospođice Nazrin, ali tada, 1993. godine, Europa je bila izravno suočena sa sukobom unutar same Europe. Molim vas, e, dajte nam e, svoje mišljenje i svoj doprinos ovoj debati. Rado, zaista. Ja sam Vildana Selimbegović, ja sam glavna urednica oslobođenja. A nisam ja E, dobitnice nagrade Saharov, nego je e, novinska kuća na, čijem sam čelu 1993. dobila nagradu Saharov. E, radi se o jednom periodu koji, je, u, koji nije obilježen samo sukobima u Europi, nego je u tom periodu u mojoj zemlji buktio rat E, mi smo po tom ratu, nažalost, dakle, e, postali planetarno poznati. Ali, e, kada to kažemo, zaboravljamo zapravo one užasne brojke koje stoje iza četiri godine rata. Brojke koje stoje iza hiljadu dana opsade Sarajeva. Znači, govorim o više od stotinu hiljada ubijenih, govorim o 1628 ubijene djece, govorim o milion prognanika iz moje zemlje. Živi sam svjedok užasa. Kao i svaka bosansko-hercegovačka porodica i moja je načeta u ratu. Ostala sam bez muža. Bila sam novinar i tada, kao i danas u tim najtežim ratnim danima. Sarajevski su novinari. E, zbog toga je oslobođenje i ponijelo tu nagradu. Uspjevalo, e, uspjevali izvještavati o ljudima, bez obzira na njihovu nacionalnu, vjersku pripadnost. Novine su u opkoljenom gradu borile se protiv podjela, diskriminacija, žigosanja ljudi njihovog progona. To su velike stvari. Danas to novinari u Bosni i Hercegovini opet rade. Mi smo jedna mala zemlja, mi smo jedna lijepa zemlja. 20 godina živimo mir, ali e, bez obzira na to, naše, naši gradovi, naša, naše prirodne ljepote nisu turističke oaze. Mi pričamo o Mostaru, banjo Luci, Travniku ili Sarajevu koji se ne taknuće po standardu, po privredi. Već se o nama zna po nekim drugim stvarima. U Mostaru se već e, osam godina niko ne može dogovoriti, ne niko nego vlast, o održavanju izbora. Banjoj Luci Milorad Odik, predsjednik tog entiteta e, više nije zadovoljan samo time što mrzi e, Hrvate i Bošnjake muslimane, on ove sezone, vjerovali ili ne, mrzi iznimno Srbe. Posljednjih dana, e, daću vam samo kratak primjer, optužio je ministra vanjske trgovine da nije dovoljno dobar Srbin zato što ne mrzi dovoljno muslimane a e, jednog drugog ministra e, ministra sigurnosti je optužio čak da nije e, dijete svojih roditelja nego da je optužen da je usvojen pa je samim tim ovaj, a, a usvojili su ga Hrvati. Dakle, to je politička retorika u zemlji iz koje ja dolazim. Ja vrlo svjesno ne spominjem rat i ovu retoriku <clears throat> zbog, e, samo zbog vraćanja u prošlost, već i zbog e, jednog perioda koji je e, uslijedio neposredno nakon, nakon rata, kad sam se i sama vrlo naivno nadala da ćemo u ovo stoljeće ući na krilima europskog zajedništva. moje kolege me znaju kao novinara istraživača. Čak i najteže ratne teme su bile moje. Pisala sam usred rata o zločinima koje je činila armija Bosne i Hercegovine, dakle armija koja je bila na, prostoru na kome sam živjela. Pisala sam o muđahedinima, stranim ratnicima koji su tobože tada došli da brane Bosnu i Hercegovinu od agresije. Pisala sam o pošastima vjerskih radikalizama, zapravo sam pisala o isključivosti i mržnji koju isključivost e, neminovni uvijek nosi sa sobom. E, doživjela sam nešto zanimljivo. U novini u kojoj radim, dakle u oslobođenju, profesor dr. Rešit Hafizović je neposredno nakon rata objavio jedan tekst. E, ja nekoliko intervjua s njim i, i skupa sa tim mojim tekstovima, dakle godinama smo bili progonjeni E, on je doživljavao prijetnje smrću, a o čemu se radi pisao je o pošastima i govorili smo o pošastima i opasnostima koje vehabizam nosi sa sobom, a koji je e, u tom periodu, a i danas, e, nesumnjivo želio biti nametnut muslimanima Bosne i Hercegovine. Ja se danas e, obično našalim pa kažem profesoru Hafizoviću da smo se mi protiv Isila borili onda kad nismo ni znali da će <laughs> postojati. E, prije nekoliko mjeseci, krajem, zapravo prošle godine, sam boravila u Gaziantepu na jugu Turske. Bila sam sa sirijskim novinarima i sa izbjeglicama iz Sirije. E, Gaziantep je, vjerovatno znate, na, u tu živi više od pola miliona sirijskih izbjeglica. E, vjerovali ili ne, e, ono što sam slušala od njih, e, o, protiv čega su se borili, borili su se naravno protiv režima u svojoj zemlji, to su mlade djevojke, to su lijepe pametne djevojke koje žele da budu novinari, koje su neke od njih imale E, e, i, i tu užas i to užasno iskustvo da su čak bilo u jednom periodu na teritorijama koje je ISIL zauzeo u Siriji e, to su zapravo priče svih nas. To su priče koje smo i mi bilježili u Bosni u vrijeme rata. Danas svi znaju šta je ISIL, ali ja želim da pitam zašto, zašto do sada nismo, zašto do sada nismo reagirali. E, navela sam samo neka, neke slučajeve i neke primjere e, mi naprosto ne želimo da čujemo jedni druge. Znate, e, bosanski muslimani su evropski muslimani. Nedavno je, nedavno je rejs bosanske islamske zajednice boraveći u Mađarskoj E, održao jedno vrlo, čini se, važno, važno predavanje upravo identificirajući islamsku zajednicu u mojoj zemlji. Ono što je meni bilo važno jeste recimo da je e, smjestio e, ih posve daleko, odnosno na isti način daleko od različitih pokreta, uvažavajući odnosno svako učenje i svaki, i, i, svaki dio. No, znate zašto je išao u pečuh? Zato što je, e, zato što je e, u, u jednom e, trenutku više nije mogao da sluša premijera Mađarskog gospodina Orbana koji je tako ružno govorio o muslimanima da je Husein Efendija Kavazović, reis islamske zajednice u mojoj zemlji reagirao zaista je oštro reagirao, ali je nakon toga gospodin Orban se povukao, pozvao ga u posjetu i ta posjeta je realizirana prije nekih dva mjeseca. E, zašto to pričam? E, zbog toga što e, je, sam posve sigurna da je učenje, dijalog i saznavanje o drugima rješenje za puno naših, puno naših problema. E, sigurna sam i zbog onog što živim i što gledam i u svojoj zemlji. Znate, e, ja Europi jako zamjerim njezine dvostruke standarde. Tokom rata u Bosni i Hercegovini mi smo ih žestoko osjetili. Evropa je pune četiri godine čekala da se odluči spram rata u Bosni i Hercegovini. Slično se danas dešava sa Sirijom. E, i ono što Evropa radi u zemljama poput moje, dakle u tim postratnim periodima, e, pa oprostite, slično je kao i tadašnje. Evo zašto. E, mi imamo, sve zemlje padaju u, u takozvana dužnička ropstva. Sve te zemlje poput moje su ovisne o Svjetskoj banci, MMF-u, o reformama koje nam se kao nameću koje zapravo nisu suštinske reforme. Naše vlast će obećati sve da ostanu na vlasti. Tu je problem. Ne ulazi se u reformu društva. Naravno da, da socijalističkim društvima trebaju posve drugačiji sistemi zdravstva, e, penzioni sistemi. Ali, znate, kad e, sam nedavno e, pokušavala da napravim jedan intervju sa predstavnikom u svojoj zemlji sa predstavnikom EBRD-a e, i pitala ga čemu je tajna. Je li e, mi, je li međunarodne institucije žele zaista reformu ili žele samo plasman novca ili žele da finansiraju vlasti koje su danas apsolutno kao i tada neosjetljive na ljudska prava, e, jedni druge čuvaju, vlasti u Bosni i Hercegovini se vole naše nacionalne partije koje su na vlasti, one su suradnici, to je, to je u redu. E, jer zašto su suradnici? Zato što jedni zavise od drugih. Oni neće pričati o nastanku građanskog društva, oni neće pristati u ostalom na varijantu da se provede presuda iz Strasbura, jer Jevreji, Romi ostali kod nas i svi ostali kod nas. Dakle, ovaj, e, uključujući recimo i tu djecu miješanog braka, e, nemaju pravo da budu izabrani. Mogu da biraju, ali ne mogu biti izabrani. Postoji i presuda Europskog suda i ona čeka. Mi smo predali e, aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji, bez provođenja te presude ostavljeno je da da se recimo steknu uvjeti, ali je to to što ja zamjerim Europi. To podržavanje tog umjerenog nacionalizma vjerujući da će ono donijeti neki rezultat. Vjerujte mi da neće. Taj gospodin iz ebrd e, kojeg sam pomenula ovako e, na pitanja, na direktna pitanja je odgovorio prvo da mora razmisliti pa da mora poslati u London, pa na kraju da ne može dati odgovor jer se London ne slaže da on govori o tome. E vidite, ja mislim da Evropa mora početi da govori o svim svojim i svim našim teškim, teškim temama i problemima i da je to put i način za rješavanje. Hvala vam. Puno hvala na ovom svjedočanstvu i e, što e, ste e, Europi pokazali njene vlastite kontradikcije i dvostruke standarde. i što ste pokazali koliko je ono što ste doživjeli u Bosni e, slično s onim što se događa u Siriji. Kako smo odgovori što smo predugo zatvarali oči i nastavili zatvarati oči čak i kad smo znali e, tko je taj koji je izvor mraka e, mafije one koji se pozivaju na religiju na jedan perverzan način, jer znamo da su danas glavne žrtve terorizma muslimani. Najveći broj žrtava terorizma danas su muslimani a potrebni su nam muslimani za borbu protiv tih mračnih sila. Bosanski, evropski muslimani u svim našim državama, kao i muslimani izvan Europe. Oni se trebaju suprotstaviti tim mračnim silama. Ne samo u državama kao što je Saudi Arabija ili Sirija, već i u Europi jer oni su ti koji omogućuju mračnim silama da dalje potiču sukobe. Sada bih dala riječ svom dobrom e, prijatelju, gospodinu Salihu Mahmudu Osmanu, koji je također dobitnik nagrade Saharov i on može govoriti o Sudanu. Sjećam se 2010. godine kada smo bili u njegovoj zemlji on je upozorio da će dijeljenje Sudana dovesti do još većih problema. A sada vidimo da se to ostvaruje u Sudanu i da se nastavlje na tragičan način u Južnom Sudanu gdje bi kršćani trebali biti u većini, ali to ih ne spriječava da čine strahote protiv svoje vlastite djece i e, ranjivih ljudi. Salih, imaš riječ. Puno hvala, dobro jutro svima. Ja apsolutno vjerujem da politika identiteta i vjerske podjele su e, izvor diskriminacije, napetosti, e, nasilja, e, tijekova izbjeglica i diskriminacije u mojoj zemlji Sudanu. Sudan je bio najveća zemlja u Africi prije nego što se jug odvojio 2010. godine. E, to razdvajanje je bilo rezultat svih vrsta diskriminacije koja je bila nametnuta ljudima Južnog Sudana. Sada je Južni Sudan nova neovisna država. Ali pogledajmo što se danas događa? U zemlji imamo genocid u Darfuru e, koji je izbio od 2003. godine. Taj je genocid odnio živote gotovo milijun ljudi. Rat u Darfuru bio je razlog e, za raseljenje gotovo 4 milijuna ljudi. Jedno cijelo sedam e, raseljenih e, su zatvoreni u kampovima unutar države i u izbjegličkim logorima u susjednim zemljama. Kršenja ljudskih prava primjeri recimo kao što su ubojstva u Toši, e, dakle primjeri kao što su mučenje, zatvaranje, e, bez suđenja, e, uskraćivanje slobode, govora, slobodnog kretanja, mirnog okupljanja, legitimna prava, pripadanja političkim strankama. Sva ta prava se krše u zemlji. Samo u Darfuru vjerski režim još uvijek provodi politiku kojom eliminira gotovo 15 tisuća vjernika napadima bombama napadima paravojnih sila odnosno milicija koje se sada zovu jedinica za brzu intervenciju koja su odgovorna za silovanja. Silovanje djevojčica čak e, sedam godina starih. Većina tih silovanja e, su se dogodila pred očima muških e, članova obitelji, muževa, očeva, braće. E, ta je situacija prijavljena Međunarodnom kaznenom sudu. Tužitelj je uspješno proveo istragu koja je dovela do optužbi za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, a broj počinitelja je za sada četiri pojedinaca predsjednik i njegovi saveznici. Ali oni su još uvijek na slobodi i izvan dosega pravde. Zbog toga što postoji kultura nekažnjivosti i zbog toga što naša Afrička unija i njene institucije štite pojedince u Africi, a osobito e, šefove država. Afrička unija je usvojila rezoluciju po kojoj ni jedan e, čelnik države dok je na dužnosti ne može biti optužen za genocid. Vidimo da i u samoj državi naš pravosudni sustav nije sposoban niti voljan provoditi pravdu. Postoji tisuće žrtava e, koji su ogorčeni koliko možete zamisliti kada im se uskraćuje pravda i kada ne mogu e, počinitelje dovesti pred sud. Režim u Sudanu je preuzeo vlast 1989. godine, prije gotovo 27 godine, šireći mržnju među narodom, jer kao što znate Sudan je multietnička država. tu postoji vjerski kulturna, vjerska i kulturna raznolikost. To je država koja se sastoji od autohtonih afričkih skupina. A postoji vjerska manjina koja se zove muslimanski parazofi. E, e, oni nameću ostatku zemlje šerijatsko pravo, uskraćuju, dakle muslimansko bratstvo e, uskraćuje ljudska prava, nameće šerijatske zakone koji su u suprotnosti sa međunarodnim sporazumima i u suprotnosti sa univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima iz 1948. godine naši zakoni e, nisu u skladu s našim ustavom. Narod na jugu Sudana se odlučio izdvojiti jer nisu mogli trpiti uskraćivanje ljudskih prava, a sada je situacija u Darfuru slična onoj na jugu, gdje se dogodio genocid, a međunarodna zajednica je svjesna strahota koje se tamo događaju, osobito nedavne eskalacije koja je dovela do gotovo 100.000 tisuća izbjeglica e, koja, e, koje su bježale iz svojih domova u kampove za raseljene osobe. Situacija u Darfuru E, kako se očekuje će se vjerojatno e, će vjerojatno preći preko granica. Tu je Čad, Kamerun, Nigerija. Sad imamo i nedavnu situaciju u Libiji gdje je već ekstremisti i džihadisti nalaze put do Darfura. Imamo situaciju u Središnjoj Africi i u Južnom Sudanu. Imamo i rog Afrike, Somaliju i Eritreju. Dakle, Sudan će biti oaza gdje će svi ti ekstremisti dolaziti e, kao branitelj ljudskih prava. Imao sam priliku sastati se s delegacijom iz Europskog parlamenta koja je u ožujku posjetila Sudan da bih govorio o činjenici da ovaj režim u Sudanu će manipulirati situacijom, pozivat će vas da date novac, već ste obećali milijun eura da pomognete tom režimu da obuzda ekstremiste, a ja sam siguran da će oni upotrijebiti taj novac i iskoristiti ga za vlastite interese i da će vam onda reći pa ako ne platite više mi ćemo vam poslati te ekstremiste u Europu. I oni opet mogu reći, ako budete insistirali na pravdi e, ili na Međunarodnom kaznenom sudu, ne možemo više surađivati s vama. Evo, to je poruka. Europa se je već opredijelila za suradnju sa vladama u Africi koje ne poštuju ljudska prava. Sudan je jedna od tih država. Sudan nije ratificirao e, ugovor o sprečavanju mučenja, ali zbog ovog novog trenda suradnje žrtve su zbunjene, ne znaju zašto vi surađujete s vladom koja i dalje provodi genocid. Ljudi žele objašnjenja iz europskih e, država, žele osjetiti da se vi ne povlačite, e, da vam je još uvijek stalo do njihove sudbine i njihovih strahova. Hvala. Hvala e, što ste ponovo e, naglasili našu odgovornost, e, taj takozvani kartumski proces i iluzija da ako podržavamo diktature, osobito kada je predsjednik optužen pred Međunarodnim kaznenim sudom, da ćemo taj način e, smanjiti broj ljudi koji bježe od sukoba e, prije nego što je bio rat u Darfuru svijet je zaboravio, kao što ste rekli, da je režim u Sudanu e, e, bio domaćino sami Bin Ladena. Sve je to povezano, kao što smo rekli. Sada ću dati riječ gospodinu Marku barwicku koji će govoriti e, u ime organizacije Ljudska prava bez granica i koji će nam pomoći zaključiti ovu debatu moram priznati da nisam uspješno kontrolirala vrijeme, ali e, kada je riječ o tako važnim svjedočanstvima, doista je bilo teško e, e, nametati vremenska ograničenja. Ispričavam se, imate riječ. Hvala, ja sam svjestan vremena, tako da ću pokušati kratko govoriti, ali mi je velika čast što ste mi dozvolili da dodam nekoliko riječi kako bih doprinio ovoj raspravi. Dosta toga je rečeno već o ovoj temi koja je zaista jako e, bitna. E, pred kraj sam shvatio da ću se složiti sa većinom onog što je rečeno pa neću dodavati puno, ali budući da je ovo bitna e, tema i da ja predstavljam organizaciju Ljudska prava bez granica, sa koja je radila dosta novim pitanjima sekularizma, e, vjerskih diskriminacija identiteta slobode e, mišljenja i slobode vjere mi e, branimo ovaj e, sustav, branimo sve vjere, branimo i društva bez vjere, a isto tako e, želimo zaštititi i pojam sekularne države u kojoj bi se poštovale sve e, vjere i sva uvjerenja kako bi svi državljani mogli slobodno živjeti bez bilo kakvog straha od države i bez uplitanja države u vjerske doktrine. Mislimo da je to jako bitno ako želimo izgraditi demokraciju i ako želimo izgraditi e, svijet u kojem svi želimo živjeti. A kada govorimo o slobodi e, vjere i slobodi e, mišljenja, mislimo da je to jako bitno uz sva druga temeljna prava jer se to tiče temeljnih aspekata E, čovječnosti, a e, zapravo dio čovječnosti je i sloboda vjerovati u ono što želimo da vjerujemo bez e, toga da nas netko kažnjava za to ili da nas kažnjava za način našeg razmišljanja. To je temeljno pravo koje svi imamo i umjesto stvaranja monotonnog e, društva u e, javnom prostoru bitno je čuti sve razlike društva jer su te razlike društva sastavni dio pluralističkog društva u kojoj se svi ljudi tretiraju e, na dostojanstven način. Svi mi vrlo dobro znamo da su ovo e, vrijednosti koje su navedene u univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima i svi imaju pravo nazivati se budistima, kršćanima, muslimanima ili ateistima, ne bi trebali se plašiti od e, negativnih e, posljedica ovih vjerovanja. To su e, osnovne slobode za koje se moramo boriti. Kada govorimo o vjerskim, etničkim ili nacionalnim identitetima, govorimo o onom što nas definira kao pojedince, skupine ili zajednice i niti jedna država to ne smije oduzeti od nas. Možda nas mogu optužiti da nismo dovoljni patrioti, da smo eh, pod utjecajem eh, takozvanih stranih agenata ili da želimo uništiti državu, ali moramo imati tu slobodu da budemo ono što jesmo i to je ono E, čemu smo svjedočili i danas. Čuli smo impresivna izlaganja i velika mi je čast što sam bio dio ove rasprave. Kada govorimo o ovim temama, moramo se uvijek sjetiti da je sloboda ono za čim svi težimo i svi govore o ulozi e, države u promoviranju e, raznolikosti, ali raznolikost je nešto o čemu se govori i u univerzalnoj deklaraciji. Tu se može govoriti o raznolikosti e, jezika, vjere ili e, razmišljanja. Mi e, smo svjesni situacije da u sadašnje vrijeme je sve teže poštovati raznolikost koja postoji neizbježno u svakom društvu i vjerujemo da je to bilo tako oduvijek od kad ljudi žive zajedno, ali to je postalo sada očigledno u ovom globaliziranom i multipolarnom svijetu. Ne možemo pobjeći od toga i ne možemo pobjeći jedni od drugih. Pitanje koje se postavlja u, na ovoj konferenciji je kako možemo promovirati poštovanje raznolikosti u sadašnjem, današnjem svijetu. Eh, ja sam rekao da i država ima tu određenu ulogu koju treba odigrati, ali vlade imaju i ograničenja što se tiče promoviranja poštivanja raznolikosti u eh, svojim državama. Ne govorim ovdje sada o trećim državama koje se optužuju za uplitanje u rad vlade. Eh, gospodin Stanovanides je govorio o veoma bitnim pitanjima kao na primjer promoviranje e, dobrog civilnog društva koje će biti u službi e, svih naših e, država. Mislim da to trebamo naglasiti u ovom kontekstu. I kao zaključak ove rasprave moramo reći da vlade uvijek imaju i interese koje moraju očuvati i promovirati. Ovdje govorimo o važnosti i e, naroda i zajednica e, koje vlada treba služiti. A mi možemo svi pokušati dati odgovor na ovo pitanje koje sam malo žas postavio. Ja ću samo e, naglasiti ono što je više puta rečeno, ali da vrlo rijetko dobro razumijemo taj pojam, a to je stvarno zalaganje za dijalog. Dosta o tome govorimo, ali stvarni održiv dijalog između kultura, vjera mora biti veći prioritet nego što je bio do sad i ne možemo samo e, proglasiti godinu e, kulturnog e, dijaloga ili objaviti rezolucije ili odlaziti u crkve, sinagoge i tako dalje. Sve je to jako bitno, ali ono što je još bitnije je shvatiti jedne druge kada e, poštujemo pluralizam i e, raznolikost e, i kada shvatimo da je mišljenje konstruktivna snaga društva kao što je rekla gospođa Gomez da postoji temelj za dijalog među zajednicama i kako bi se te zajednice bolje poznavale i moramo shvatiti da je e, bilo koja vrsta raznolikosti dio mirovnog e, procesa, a raznolikost nije e, rizik za državu. Mi smo vidjeli u mnogim državama, europskim državama e, u kojima postoji teroristička prijetnja da dijalog otvara vrata za bolje razumijevanje i može biti katalizator za socijalnu koheziju. To je jedan e, dug proces e, i možda zbog toga vlade ne žele ići tim putem. Mi govorimo o dugoročnom ulaganju. E, vladini dužnosnici e, moraju dati politički odgovor na e, prijetnje rizik za javni red i mir, mir a dijalog je mjera prevencije i za dijalog je potrebno vremena, potrebno je uložiti dosta Postoje studije koje su e, nam pokazale da ipak ne treba uložiti toliko koliko mislimo, u svakom slučaju treba uložiti manje nego u ratovanje. Dijalog je nešto što može nam omogućiti e, bolje razumijevanje, čak i bolje rješavanje gospodarskih e, problema koji su ponekad i doveli do krize. Dijalog nam može pomoći u shvatanju procesa radikalizacije. Radikalizacija Korupcija je jedan od razloga e, o krize u našim e, državama. Dijalog e, nam pomaže da uklonimo zidove neznanja kao što je i rekao gospodine Ferzat. To je neznanje i nepoznavanje e, drugih ili strah od drugih je naš najveći problem. Moramo dobro shvatiti tko su drugi e, i e, na tome moramo raditi i u europskom društvu. Nismo dovoljno dobri u tome. E, veoma često organiziramo konferencije kako bismo ostvarili taj dijalog, ali nakon tih konferencija taj dijalog je završen. Dijalog mora biti dugoročan, moramo se svi zalagati za njega, no mnogi to ne žele činiti. Jedino ako se suprotstavimo ovim strahovima o kojima sam govorio, uspjećemo u našim nakanama kao što vidite, ja se slažem sa većinom onog što je rečeno. Mislim da trebamo promovirati civilno društvo i kulturni dijalog, što se ne može ostvariti preko noći, ali je jako bitno da svi radimo na tome i da radimo na tome i u odnosima s trećim zemljama, ali isto tako i ovdje unutar Europske unije. Hvala. Hvala na ovom sjajnom eh, sažetku onog što su mnogi dobitnici nagrade e, već rekli, vi ste to jako dobro e, rezimirali i rekli koji izazovi stoje pred svima nama, naročito pred nama europljanima. I prekoračili smo vrijeme ali ipak e, moram dati priliku svima onima koji žele postaviti pitanje da to učine. Evo vidim da je gospođa Mari Kristine Veržija tu i da želi postaviti pitanje. Ne znam e, želi li još netko postaviti neko pitanje. Ako želite imamo četiri minute na raspolaganju kako bismo imali vremena i za pauzu za kavu. Dobro, imamo, imate jednu minutu. Evo, dvije minute ako mi dozvolite. Kada govorimo o dijalogu, potpunosti se slažem s vama i dijalog je jako bitan. Postoje mnogi instrumenti za dijalog u e, jedinim narodima, imamo rezolucije i tako dalje. Ali u ime dijaloga mnoge države se ponekad vraćaju na temeljna prava koja imamo, slobodu i izražavanja, slobodu mišljenja i tako dalje, kao što smo vidjeli u Saudijskoj Arabiji ili Egipti, koje dovode u pitanje ta te temeljne vrijednosti. A to vidimo ne samo u tim zemljama, već i u drugim. Mislim da je to zabrinjavajuća situacija, te želim nas sve podsjetiti na to. Dijalog je dobar, to je važno, ali moramo isto tako e, znati da moramo čuvati temeljna prava. E, na primjer, za Sudan znam da je gospodin Bašir zatražio vizu kako bi došao u Ujedinjene narode i govorio o situaciji u svojoj e, zemlji, a ako već govorimo o Ujedinjenim narodima, moramo se podsjetiti i na temeljna prava koja moraju poštivati i šefovi država. Hvala i hvala na ovom e, komentaru. E, hvala što ste rekli na koji način se možemo boriti protiv radikalizacije na raznim e, razinama. Ja se moram vratiti samo na izbornu kampanju u mojoj zemlji gdje je jedan od kandidata govorio o imao tu strategiju da uvijek govori da su drugi neprijatelji. A to je jedan od velikih problema s kojima se suočavamo i u Europskoj uniji i izvan Europske unije. Ta vrsta radikalizacije i nacionalizam o kojem su neki od vas govorili kao i vjerski fundamentalizam e, su nešto što dovode ljude do toga da misle da može postojati samo jedan identitet i da svi oni koji misle drugačije od nas su naši neprijatelji. Moramo razmijeniti taj način razmišljanja. Ja sam bila u Albaniji prošli tjedan gdje sam se susrela sa mladim ljudima, studentima. Razgovarali smo svi zajedno i jedno od jedna od poruka koju uvijek pokušavam poslati E, zemljama u koje odlazim je ta da mladi ljudi moraju imati e, kritičan način razmišljanja, da moraju imati slobodu e, mišljenja i da mogu dovesti u pitanje vlasti bez obzira na to što neki ljudi im se čine mudri, stari od njih i tako dalje, da ipak mogu dovesti u pitanje E, njihovo razmišljanje i da mogu postavljati pitanja. Ja bih htjela postaviti pitanje Vildani iz e, Oslobođenja. Što vi mislite o tome, osim što možemo imati kritičan način razmišljanja i imati, imati argumente protiv nacionalista u Balkanu, da li vi mislite da ako bi otvorili e, pregovore o pristupanju i poglavlja 23 24 dakle o vladavini prava i slobodi medija da li bi to nam pomoglo da idemo dalje ili možda postoji i neki drugi način da se napreduje u Bosni Hoćete li odgovoriti kratko ja sam apsolutno uvjerena da bi e, vladavina prava i e, rasprava, odnosno poglavlja koja bi definirala slobodu medija, beskrajno puno pomogla Bosni. Znate, e, mi smo imali e, prošle sedmice jednu veliku Sajsovu konferenciju u Sarajevu, na kojoj je premijer moga entiteta, e, ja živim u federaciji, ali naglašavam te premijere naših entiteta, vrlo su zabavni, ovaj, doslovno rekao da federacija će ostaviti za zadnju fazu reformu pravosuđa jer znate mi nismo društvo koje ima uvjete za to. To je prestrašan odnos vlasti je takav da mislim da ih je neophodno tjerati na to, a mislim da bi sloboda štampe, odnosno čuvanje onoga što smo uspjeli preživjeti tokom ovih godina puno pomoglo na ovome putu. Uh, uh, final Hvala puno na ovom odgovoru i na kraju ću još predati riječ gospodinu Kareku. Hvala gospođo predsjedavajuća. Ja ću samo kratko govoriti. Želim insistirati na tri stvari nakon svih ovih izlaganja koje smo čuli i e, strašnih svjedočenja. E, prvo je to da najstrašnije što se može desiti za ljudska prava i temeljna prava je instrumentalizacija tih e, prava u e, geopolitičke svrhe. To je ključno. Drugo, mislim da ako želimo djelovati na političkoj razini kako bismo pomogli jačanju ljudskih e, i temeljnih prava trebamo prestati uništavati društva i političko izražavanje tih e, društva bez obzira na to što mislimo o e, strukturi samog tog društva. Mislim da je jako bitno znati da ne možemo izgraditi demokraciju e, niti je nametnuti društvima kada u tim društvima postoji opći nered. U tim situacijama postoji instrument digitalizacija za koje bi mogao dati primjere, ali sada nemam dovoljno vremena za to. A zadnje što želim reći su metode koje koristimo. Mi moramo izvući pouke iz onog što smo do sad radili. Ne smijemo davati lekcije, već e, samo razmenjivati iskustva. Dajem primjer. Velika Britanija je e, e, izumila habeas corpus, ali koliko je glava trebalo pasti da bi se nametnuo habeas korpus? Možda možemo si poštediti ta e, obezglavljivanja da bismo mi nametali neki habeas korpus. E, mislim da vi vrlo dobro poznajete koliko se mi borimo za poštivanje nevinosti svake osobe dok se ne dokaže suprotno. E, ali Ferzat i drugi ljudi su govorili e, mnoge stvari, ali u sve to ne moramo, e, u sve to moramo vjerovati dok se ne dokaže suprotno. Hvala najljepša gospodine Elkareh. Želim vam se zahvaliti na jako dobrom doprinosu što nam pokazuje koliko je e, bitna ova mreža dobitnika nagrade Saharov e, i moramo e, shvatiti da je ova mreža ucjelovljenje stvarnog dijaloga koji se mora nastaviti i u našim društvima a to nije nešto što se treba završiti nakon ove konferencije, nego taj dijalog mora trajati i dalje. To je jedan dugoročni proces, kao što je rekao gospodin Barvik. Ako se želimo boriti protiv e, sektarizma, uključujući i vjerski sektarizam. A sada ću e, napomenuti nešto što je Papa rekao i poruku koju je uputio E, europskim vođama jer je rekao da nisu uspjeli u e, u rješavanju pitanja izbjeglica koji su tražili od Europe zaštitu e, jer su morali pobjeći iz zemalja u kojima su bili u jako teškoj situaciji i slažem se s tim. Gospodine E, Elkare i vi ste rekli da ne možemo mi uvijek poboljšati situaciju ako tu e, vlada e, opći nered, ali onda trebamo tražiti rezoluciju vijeća sigurnosti jer a ako kroz te rezolucije ne možemo riješiti situaciju, onda moramo naći puteve da idemo dalje. Hvala vam svima, nadam se da imamo malo vremena i za pauzu za kavu prije nego što pređemo na sljedeći dio konferencije. Hvala vam svima, bilo mi je zadovoljstvo slušati vas.

May I ask everybody to take... Mogu li zamoliti sve da sjednu, pošto ćemo početi sa sljedećim panelom. Let's go. Yes. <laughs> have to May I ask you once again? Mogu li vas još jednom ljubazno zamoliti da sjednete i da počnemo sa sljedećim panelom? start. Uh, je vais parler français. Uh, so I will speak uh, French. Uh, Govorit ću francuski. On commence um, un débat uh, sur la défense. Dakle, tada ćemo imati raspravu o um, ljudskim pravima u digitalnoj eri, digitalno doba. I naravno govorit ćemo o veoma ozbiljnim i bitnim pitanjima, osobito o pitanju slobode izražavanja u kontekstu razvoja svih ovih digitalnih mreža. Govorit ćemo o slobodi novinara i njihovom radu u ovom novom kontekstu. Zatim ćemo govoriti i o pitanju privatnog prostora. Što je privatni prostor i što i dalje može ostati privatni prostor u ovom novom kontekstu. Govorit ćemo o instrumentima s kojima vlade raspolažu kako bi e, zaštitili E, i e, život i slobodu svojih građana. I naravno, o svemu tome ćemo razgovarati sa e, našim isteknutim govornicima. Prvo izlaganje koje će biti i najduže će nam održati gospodin Guy Berger koji je direktor odjela za slobodu i izražavanje i slobodu medija u UNESCO. On će nam održati uvodno izlaganje nekih desetak minuta, a nakon toga ćemo imati razmenu mišljenja i predstavit ću vam sljedeće govornike. Gospodine Brže, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Dobro jutro, poštovani gospodine Kristijan Van Preda, istaknuti dobitnici nagrade i ostali učesnici. Mislim da znate da UNESCO dosta radi na pitanju kulturnog nasljeđa, ali e, radi dosta i na pitanjima slobode izražavanja. Donio sam nekoliko naših e, brošura, bavimo se digitalnom sigurnošću novinara, zaštitom novinarskih izvora u digitalnom dobu. Tu je brošura o digitalnoj sigurnosti. Poslije ovoga možete slobodno uzeti primjerak. Dosta našeg rada u ovoj oblasti slobode izražavanja, i na internetu izvan njega e, je bilo dio saradnje sa Evropskom unijom. To uključuje i uzimanje najbolje prakse iz ove regije, europske regije, njihova razmjena sa drugim regijama. 195 članica UNESCO, nalazi se, većina njih je stvari izvan ove regije. Imali smo konferenciju u Helsinkiju koja je posvećena danu slobode štampe. Pošto prvi zakon o slobodi informacija je prije 250 godina donesen u tom dijelu svijeta u Skandinavije. dosta učešće na toj konferenciji u Helsinki uzeli su i mladi ljudi i sa istoka i juga Mediterana koji su dio projekta Evropske unije i UNESCO koji se zove NetMed. Danas razvijamo pilot projekat koji se zove Internetske budućnosti, modernizacija politika i praksi ljudskih prava u digitalnom dobu. Nadam se da će to proširiti naše odnose sa Europom i obogatiti i proširiti dobre prakse i njihovu razmjenu s ostatkom svijeta. Taj projekat internetske budućnosti je značajan za ovu sesiju današnju i naveću samo jedan primjer, recimo teme radikalizacija na internetu. Kao što znate, radikalizacija na internetu odnosi se na zloupotrebu interneta u svrhu kršenja ljudskih prava. E, slučajno, ako neko od vas koristi spell checker na telefonu, na, vidjet ćete da se radikalizacija a, automatski pretvara u radikalnog sotonu. Ako se internet može kriviti za tog e, radikalnog sotonu, onda je očito da, da trebamo se boriti s tim pitanjem. Naša reakcija koju hrani i strah, ali i posjecanje straka, straha, što nekada dovodi u opasnost naša prava na slobodu izražavanja. Mi imamo pravo na, na život i na našu osobnu sigurnost i oni koji koriste internet protiv tog prava trebaju biti zaustavljene. Ali što se dešava kada tumačenje tog prava na sigurnost služi za ograničavanje drugih prava. Kada ime sigurnosti nam se kaže da moramo ograničiti slobodu izrašavanja na internetu, a to je jedna od osnova za slobodu mišljenja koju upravo slavi ova nagrada. E, šta ako lijek e, u stvari e, liši pacijenta kisika. Mi trebamo sva naša prava, napraviti sinergiju svih naših prava na internetu. Države članice unesco su razvile metodu za tu sinergizaciju. To je okvir koji se zove internetska univerzalnost i koji predlaže da trebamo promicati četiri načela, a to su prava, otvorenost, dostupnost, i učešće e, više dionika. Dakle, skraćenica je Rome na engleskom, Rights Openness, Multi-Stakeholder Participation. Ono što je važno kod tog e, načela jeste da se primjenjuju međunarodni standardi za balansiranje prava, ali kod balansiranja prava to nije sve e, kada govorimo o internetu. Ako to mogu objasniti u dva dijela sada. Prvi dio, ako neko želi imati izbalansirana prava i opće međunarodne standarde, mora se napraviti jedan test, a to je test da svako ograničenje nekog prava treba se činiti samo putem konkretnog zakona i putem pravne transparentnosti, jer proizvodne rad tu nije prihvatljiv. Svako balansiranje jednog prava sa drugim pravima može se izvršiti samo u mjeri u kojoj je to potrebno i to treba biti proporcionalno cilju. Svako ograničavanje prava dakle e, može biti treba biti najmanje invazivno koliko je to moguće. Europski parlament i UNESCO e, stalno se zalažu za ove međunarodne standarde e, zakonitosti i potrebe za nekim e, pravilom. Sada dolazim do drugog dijela koji pokazuje kako ovo obogaćuje balansiranje prava na internetu. Novi element je to da svaki korak ograničavanja slobode izražavanja ili privatnosti na internetu treba pored testa međunarodnog standarda razmišljati i o utjecaju na otvorenost i dostupnost na ta načela za internet. I takve mjere trebaju biti podvrgnute, tu trebaju sudjelovati, sudjelovati više sudionika, odnosno sudionika. Internetska radikalizacija, da je pogledamo u kontekstu ljudskih prava, u stvari tu govorimo o borbi za posticanje na eh, nasilje, mržnju i diskriminaciju. Eh, tu se može postaviti legitimno ograničenje slobode izražavanja. Pitanje je da li koraci povećano praćenje, zatvaranje web sajta ili eh, šifriranje poduzimaju se one u okviru jasnog pravnog okvira i jesu li proporcionalne Ali naš okvir ide i dalje i uključuje i neka druga razmišljanja. Što se tiče otvorenosti i dostupnosti interneta, svaki korak protiv e, šifriranja imat će utjecaj na to je li internet otvoren, otvoren za komunikaciju. Svaki korak u smitru smislu blokiranja web sajta koji e, pozivaju na nasilje, na mržnju ili diskriminaciju, može otvoriti vrata za sve veća ograničenja onoga što može biti dostupno korisnicima interneta. A znamo da e, kada Europa zatvore neke web sajtove, manje demokratske regije u drugim dijelovima svijeta će reći onda ako Evropa to radi, onda i mi možemo. Dakle, ukratko, kada balansiramo prava na internetu, trebamo uzeti u u obzir specifičnosti koje se tiču otvorenosti i dostupnosti. To treba uzeti u obzir kod e, ustanovljavanja toga što se gubi, šta dobija e, internetskim pravima. Jer ako ograničimo prava na internetu, možda nećemo prekršiti samo ta prava, nego možemo dokrečiti dokrećiti i sam internet. Uh, učešće više zainteresiranih uh, subjekata uh, njime se možemo uspješno boriti protiv toga, pogotovo što se tiče načina na koji gledamo na balansiranje prava. Odluke treba da se osnovi na mišljenje ne samo vlada, nego i članova parlamenta, kompanija, civilnog društva, istraživača Dakle, tu je potrebno učešće svih zainteresiranih subjekata, naročito kod koraka koji se poduzimaju protiv e, internetske radikalizacije. Namjera našeg projekta je da promovira i, i primjeni ovaj okvir što se tiče balansiranja pravila u najvećoj mogućoj mjeri širom svijeta. A sada ću reći nešto na samom kraju, što, što je vezano za ono što sam već rekao, ako trebamo početi razumijevati uloge koje internet može igrati kod fenomena radikalizacije, trebamo prepoznati da internet nije samo jedna stvar društveni mediji su dio interneta, a društveni mediji su vrlo dobri i utječu na, na stavove, na identitet zajednica, ali postoje druge vrste komunikacije na internetu, pored njih. Ako koristimo intelektualno znanje, a ne naš strah, možemo prepoznati da, da trebamo posmatrati skrivenu dimenziju komunikacije. Ne smijemo zanemariti značaj nezavisnog novinarstva, uključujući novinarstvo na društvenim medijima. Ali kao što znate, dosta toga na društvenim medijima u stvari nije novinarstvo. Novinarstvo kao posebna vrsta informacija daje vitalne podatke za razmišljanje. Nezavisno novinarstvo može dovesti navesti na one koji lako podliježu radikalizaciji da ponovno razmisli o nekim pitanjima. Recimo, reportaža o e, nevinim žrtvama terorizma u Oslu, Briselu možda može dokinuti razmišljanje prema kojem je teror opravdano sredstvo za postizanje određenog cilja. Dakle, zato trebamo ustati u odbranu onih koji brane ljudska prava. Ta narušavanje slobode izražavanja mi trebamo braniti pravo na internetsko novinarstvo i da ljudi to rade u slobodi i da budu sigurni. Novinarstvo ne smije biti žrtva nespretnog balansiranja ljudskih prava. Mi u UNESCO želimo da pomognemo da se zaštiti internetsko novinarstvo kao jedno od ključnih prava koje imamo na internetu. U zaključku da kažem e, naše, naše srce, naš strah je dio toga što nas čini ljudskim bićima. Ali mi imamo i sposobnost da koristimo mozak, da koristimo glavu, trebamo obučavati ljude, educirati u cijelom svijetu i nadamo se da ćemo na taj način sa našim projektom internetske budućnosti i našim okvirom i odbranom nezavisnog novinarstva naći bolje sinergije za ljudska prava na internetu od onih koje trenutno postoje. Pozivam vas da, nas se pridružite u tome i pokušate da ostvarimo taj cilj. Hvala. Hvala lijepa na vašem izlaganju. A tu ima dosta zajedničkih aspekata između načina na koji ste vi postavili pitanja o nezavisnom novinarstvu i toga kako mi ovdje razmišljamo u parlamentu i što radimo u odbrane nezavisnog novinarstva, blogera i svih onih i svih boraca za ljudska prava. koji su zaista važni akteri za nas u parlamentu i u komisiji. Sada ćemo preći na razgovor sa učesnicima iz različitih sfera. Prije svega je tu Sofie Bussum, koja je predstavnica organizacije Reporteri bez granica. Pozvao bih je da nam se sada obrati nekih, neke četiri minute, ako se može držati toga. Hvala. Hvala. Evo, ja ću se nadovezati na ono što je rekao gospodin e, Berger. E, e, internet je zapravo neutralan, to je samo jedan instrument i to je instrument koji može biti ključan za eh, novinare, za građane, za branitelje ljudskih prava. To je također prostor gdje se mogu održavati rasprave o eh, temeljnim pitanjima kao što je na primjer demokracija ili dobro upravljanje, ali internet je također i jako dobar instrument koji mogu koristiti vlade, koje mogu putem interneta e, pratiti, lokalizirati e, branitelje ljudskih prava ili novinare i te vlade to e, ne rade same, već to obično rade uz pomoć određenih poduzeća koje raspolažu s dodatnim alatima koje, koji im omogućuju praćenje ljudi putem interneta. Dakle, danas imamo jedno pravo tržište takvih alata. Zahvaljujući Wikileaksu znamo da od 2011. godine to tržište vrijedi 5 e, milijardi dolara. E, danas e, imamo jako puno poduzeća koje rade na tom tržištu i koje igraju jako bitnu ulogu i koje pomažu autorativnim vladama da nadziru i prate svoje građane. danas također imamo i pojedince koji mogu igrati jako bitne, bitnu ulogu, kao na primjer tvrtka Rainbow, e, e, koja je omogućila kineskoj vladi da e, vrši cenzuru i prati rad određenih novinara. Tu vidimo koliko postoji E, nejednakosti između e, država, na primjer u Europi i Sjedinjenim američkim državama imamo jako snažna pravila e, koja se trebaju poštivati, ali veoma često takve tvrtke se nalaze izvan Sjedinjenih američkih država ili Europe, a mogu djelovati i na teritoriji Sjedinjenih američkih država ili Europe. Imamo čak i izvješća o poslovanju tih poduzeća koja su nam dostupna. Također se e, održavaju i sajmovi na kojima možemo vidjeti sve te instrumente koji se koriste za e, praćenje ljudi putem e, interneta, a to se održava čak i u Francuskoj. Danas smo prilično zabrinuti što se tiče tog nadzora, nekad i masovnog nadzora ljudi u Europskoj uniji. Znamo da danas uz terorističku prijetnju dosta vlada se bavi ovim pitanjem nadzora e, građana, ali to ne smije nikako biti izgovor e, za e, masovno nadziranje ljudi putem interneta. Neke nevladine organizacije kao RSF, SPG pomažu novinarima ili braniteljima ljudskih prava da E, imaju sigurnu konekciju putem interneta kako bi mogli nastaviti raditi svoj posao. Mi dakle već imamo jednu e, zakonitu strukturu, imamo e, također i prava za slobodu izražavanja o kojima smo dosta govorili. U EU imamo direktive, imamo smjernice o slobodi izražavanja na internetu i van interneta, a država ponekad igra ulogu e, osobe koja odlučuje u kojem trenutku će se ta pravila primjenjivati, u kojem neće. I e, novinari kao i udruge novinare, udruge branitelja ljudskih prava očekuju od Europske unije da na bolji način nadzire primjenu ovih eh, pravila u svim državama. Ja neću sada govoriti o svim preporukama koje smo mi dali, ali smo eh, tražili da RSF bude uključen u ovo i eh, nadam se da će se dijalog o ovome i nastaviti. Hvala. Zaboravio sam reći da organizacija koju vi predstavljate je dobila nagradu Saharov 2005. godine. Iskoristit ću ovu priliku e, kako bi se zahvalio vašoj udruzi na kvaliteti izvješća koju nam, koje nam šaljete ovdje u parlament redovno. Sada ću predati riječ Žani e, Litvini koja dolazi iz Bjelorusije i koja je jako dugo e, bila predsjednica udruge novinara u Bjelorusiji. Radi se o udruzi koja je dobila nagradu Saharov godinu dana prije Reportera bez granica, dakle 2004. godine. S obzirom na iskustvo koje ste stekli u vašoj zemlji, a to je dosta strašno iskustvo što se tiče slobode izražavanja. Mm, uspjeli ste ujediniti nekih milijun e, novinara u ovoj udruzi. Dakle, to nam govori o tome koliki je značaj ove udruge u vašem društvu. Želite li vi reći nekoliko riječi i govoriti o iskustvu novinara u Bjelorusiji? Ako da, izvolite.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 bavljenje našom profesijom, bravo na slobodno širenje informacija, pravo na obrazovanje i edukaciju. I ja ću ovdje izneti moje lične osjećaje kada govorimo o sigurnosti na internetu. Moj osjećaj da u demokratskim razvijenim zemljama se naglasak stavlja na sigurnost, na pouzdanost interneta kao mreže, dok se u zemljama kao što je moja zemlja vlada poziva na sigurnost informacija, govori o sigurnosti informacija. Dakle, nestabilne, nedemokratske vlade su zabrinute i u stvari bave se kontrolom informacija političkih informacija ili informacija o životu u društvu, jer se takve vlade u velikoj mjeri boje da bi takve informacije mogle uzdrmati njihovu vlast. U Bjelorusiji smo imali vrlo jak val represije nad medijima, medijskim kućama, pojedinim novinarima i bilo nam je jako drago što imamo internet kao mjesto na kojem je moguća sloboda informacija. Predsjednik je 2010. godine izdao ukaz, odnosno objavio ukaz o kontroli interneta. Sada smo još više šokirani amandmanima na zakon o medijima koji su stupili na snagu 1. januara prošle godine. Prije toga e, situacija u zemlji je bila napeta. Predsjednički izbori su trebali e, se održati. U zemlji je došlo zbog krize, zbog devalvacije nacionalne valute i u tom kontekstu je predsjednik e, supotpisao taj zakon o medijima. Ono što je zanimljivo je da je nakon tih, nakon tih amandmana Ministarstvo informacija dozvoljeno da zaobiđe sud i da blokira web sajtove i druge resurse. Održana su neka suđenja i bilo je blokiranje web sajtova i prije amandmana na zakon, a sada blogeri i web sajtovi su odgovorni u istoj mjeri kao i ostali mediji, a nemaju pritome nikakva prava na širenje informacija. Trenutno ministarstvo informacija može upozoriti takve sajtove ili blogere, a sam zakon ne nudi mogućnost žalbe na sudu protiv takvih odluka. Nema potrebe, nije ni potrebno da vam govorim, da navodim konkretne primjere takvih upozoravanja i blokiranja e, web sajtova, ali ipak ću spomenuti jedan primjer. Izdato je upozorenje jednom vrlo popularnom sajtu e, na kojem je objavljeno mišljenje jednog gosta, autora i ta osoba je u svojoj kolumni govorila o demografskom problemu u Bjelorusiji, o smanjenju broja stanovnika i website je upozoren, rečeno ime da više to ne ponavljaju, da ne blate demografsku politiku zemlje. I postoje mnogi takvi primjeri. Danas u Bjelorusiji Vlasnici sajtova su odgovorni za komentare koji se ostavljaju na sajtovima. E, praćenje korisnika je u rukama provajdera. Oni prema zakonu moraju prikupljati podatke o korisnicima, praviti baze podataka o korisnicima, a izgovor za to je da organi vlasti žele izbjeći trgovinu drogom, a u stvari nema informacije o tome gdje odlaze ti podaci, podaci koji se prikupljaju o korisnicima interneta. U proteklih 14 mjeseci 46 sajtova i blogova je blokirano u četiri slučaja. Ti sajtovi i blogovi su deblokirani, sada su ponovo dostupni. I e, možda nešto gdje ću skrenuti sa teme. Ja bih e, ovdje podržala inicijativu koju je pokrenula radna grupa UN-a koja se bavi upravljanjem na internetu. Njihova ideja je dobra, ali prvi forum koji je održan u Bjelorusiji o upravljanju na internetu održan je 16. maja i mnogi učesnicu, odnosno mnogi zainteresirani nisu imali pristupa tom forumu. Novinari su napisali vrlo oštro pismo u kojem su rekli da ljudska prava na internetu i činjenica da svako ko upravlja na neki način mora se pridržavati principima privatnosti, slobode odruživanja slobode izražavanja i da se o tome nikako nije razgovaralo na tom forumu, a organizatori su obećali da će svi ti prigovori biti uzeti u obzir u budućnosti. To nije baš zadovoljavajući odgovor, ali takva je situacija danas. Što se tiče medijske zajednice, trenutno novinari moraju ponovno razmisliti o svojim aktivnostima. Njih potiskuju blogeri sa scene, a novinari, za razliku od blogera, trebaju biti u službi društva, pružati informacije, prikupljati informacije, distribuirati informacije. Novinari koriste internet i društvene medije i tu primjenjuju i tu uvode svoje profesionalne standarde. Ja sam za jačanje profesionalizma u novinarstvu, za jačanje uloge novinara. Mislim da organizacije koje se bave edukacijom za medije, obukom za medije, trebaju uzeti u obzir multimedijsko okruženje. Još nešto, zakonom je u Bjelorusiji zabranjeno bilo kakvo kažnjavanje kod širenja ekstremizma ili recimo dječje pornografije na internetu. U stvari e, gone se ljudi za to e, e, i dobro je što postoje barijere za takve negativne fenomene kao što je pornografija ili e, promoviranje nasilja, ali postoji e, ozbiljan problem, a to je medijska pismenost. Naši građani nisu imuni na propagandu, nisu e, kritički nastrojeni kada se susretnu s propagandom. Zaista se divim primjeru Švedske gdje u školskom planu i programu imaju zaseban predmet koji se zove medijska pismenost i tu se radi o mogućnosti i sposobnosti da se analiziraju informacije. Mislim da razvoj medijske pismenosti treba postati jedan od naših prioriteta. Hvala. Hvala vam najljepša na ovom eh, izlaganju. Nakon Bjelorusije, e, Rusija. E, obraćam se sada gospodinu koji predstavlja memorijal i koji je dobio e, nagradu Sahara 2009. godine, gospodin Ponomarev. Od tada je njegovo ime stavljeno i na listu takozvanih stranih agenata. Ja također dolazim iz bivše komunističke zemlje i u posljednjih nekoliko godina komunističkog doba u mojoj državi često su se optuživali branitelji slobode i ljudskih prava da su zapravo strani agenti. To dakle nije ništa novo nama koji dolazimo iz istočne Europe i kada vidimo ono što se dešava u Rusiji, vidimo tu vezu sa starim režimima. Gospodine Ponomarev, imate riječ. Hvala. Puno hvala. Hvala u Rusiji. Čak i među kolegama raspravljamo o ravnoteži između slobode govora i potrebe da se ograniči propaganda nasilja i mrže, mržnje. No u praksi češće vidimo da se neopravdano ograničava sloboda govora na temelju zakona koji su navodno protiv ekstremizma. Odbor u Veneciji je predložio zaključak o e, ruskim zakonima protiv ekstremista i rečeno je da de definicija ekstremizma u ruskom zakonu je amorfna i preširoka i ostavlja prostora za pretjerano ograničavanje građanskih sloboda. U ono vrijeme ruske su vlasti rekle da će raditi na poboljšanju zakona. Međutim, ne samo da se situacija nije poboljšala, već se pogoršala. Sad možemo govoriti o pritisku država države i o samocenzuri, autocenzuri. E, autocenzura se pojavila među samim novinarima. Na primjer, krajem travnja bio sam u Petrogradu na konferenciji e, gdje se govorilo o problemima islama u postsovjetskom prostoru i jedan od govornika je rekao ne mogu citirati tekstove koje sam proučavao jer bi me mogli optužiti za ekstremističku propagandu. No riječ je bila o znanstvenoj konferenciji, no on je imao pravo jer citirati zabranjena dijela u Rusiji bilo u javnosti, eh, bilo u nekom članku na internetu može se okvalificirati kao širenje ekstremističkih materijala. Još jedan primjer. U Rusiji imamo odnosno nijedna novina ne smije spomenuti Daješ, a da pri tome ne doda u na zagradama da je to teroristička organizacija. Nedavno u Sibiru tri znanstvena članka e, su e, zabranjena, dakle nije ih se moglo objaviti, a oni su pokušavali opisati strukturu islamske države, strukturu Daesha. Oni su to pokušavali na znanstveni način opisati. Još jedan primjer, u Tatarstanu postoji jedan kritičar radikalnog islama koji možda ide predaleko e, pa je protiv njega pokrenut sudski postupak jer je u jednom od svojih članaka fotografiju e, jednog e, skupa objavio, a optužen je da je koristio simbole zabranjene organizacije, ovaj čovjek je radikalni kritičar radikalnih islamističkih organizacija. Dakle, ima nekih e, e, sudskih postupaka, kaznenih postupaka e, povodom nekih publikacija na internetu. Nedavno smo u Rusiji ažurirali svoj popis od 85 imena na tom popisu. E, e, veliki postotak je dobio 3 do pet godina zatvora zato što su izrazili svoje mišljenje i kritički ocjenjivali postupke Rusije na Krimu, E, moja kolegica iz Belarusa je govorila o ne zatvaranju pojedinih e, sajtova na internetu. U Rusiji imamo sličan problem. Prije nekoliko mjeseci na našem sajtu e, se pojavio izvještaj iz 1999. godine e, koji nikad nije privukao pažnju vlasti, a onda smo odjednom dobili obavijest e, odbora koji je zadužen za praćenje interneta da ako ne izbrišemo taj izvještaj sa sajta, cijeli sajt će biti blokiran e, jer je to navodno ekstremističko. A mi smo prije nekoliko godina zatražili od e, jednog e, predstavnika muslimana da nešto kaže i on je rekao ne, da tu nema referenci na bilo kakve ekstremističke, ekstremističke događaje, ali mi svejedno nismo uspjeli. Naravno, mi smo mogli pokrenuti sudski postupak, ali u svakom slučaju suočeni smo s dilemom. Ako to ne izbrišemo e, sa sajta, on će biti blokiran, a ako popustimo, onda onda ćemo zadržati ostale publikacije koje će biti dostupne građanima. Popis zabranjenih knjiga uključuje preko 3000 naslova, a nema opisa materijala e, koji e, se smatraju ekstremističkim. Ponekad sudovi kad čitaju te dokumente ne razumiju koji dio dokumenta odgovara čemu na tom popisu. Prije nekoliko godina u Kazahstanu sud nije dopustio korištenja 36.doc. E, nije bilo jasno da li svatko tko ima negdje napisano 36.com, da li će biti uhapšen, što je to? Zatim važan je i sam postupak, jer on postaje temeljem daljnjih e, akcija vlade. Dakle, kada se odluči zabraniti članak ili knjigu, a to se temelji na povjerljivim stručnim zaključcima. Stručnjaci kažu da postoje i propaganda i ideje koje se izražavaju e, skriveno, prikriveno. A ponekad kad pitamo stručnjaka što je autor rekao, a ne, ja ne vidim nikakve eksplicitne ekstremističke izjave, ali e, to je učinjeno na prikriven način. Na primjer, jedan od naših autora našao se u sljedećoj situaciji. On je bio musliman i pisao je o srednjovjekovnim ruskim autorima koji su prevodili iz turskog i 85 knjiga su konfiscirale vlasti. One su to proglasile ekstremističkom literaturom. A stručnjaci su rekli da u većini tih knjiga nema nikakvih radikalnih izjava, ali bi to bio temelj, plodno tlo za razvoj E, radikalnih ideja. Dakle, mi smo stalno suočeni e, sa kaznenim postupcima, e, ima ih sve više i više i pozivam kolege iz europskih struktura da obrate više pažnje na ovu situaciju sa protuekstremističkim zakonima u Rusiji. Puno hvala, sada pozivam kolegija Van Broka da intervenira glavni aspekt e, e, o kojem će govoriti gospodin Elmar Brok je tiha i javna diplomacija u obrani ljudskih prava. Hvala na ovoj mogućnosti da vam kažem nekoliko riječi. E, ispričavam se što nisam mogao doći jučer, imao sam obaveze e, u svojoj izbornoj jedinici. E, dakle, treba od vremena do vremena raditi na terenu. Ja vas neću predugo zadržati. Zahvaljujem svima eh, koji se bave ljudskim pravima, a osobito dobitnicima nagrade Saharov koji su pokazali veliku hrabrost. Ja u svom političkom životu i karijeri nikada nisam mogao, morao pokazivati takvu hrabrost jer živim u zaštićenom dijelu ovog kontinenta. Pritisak koji ja osjećam nije osoban, nije fizički pritisak. Nema opasnosti da ću završiti u zatvoru ili biti premlačen zbog svojih političkih uvjerenja. Stoga sam ja u vrlo, vrlo udobnoj situaciji, iako često dajem izjave koje se mnogima ne sviđaju, a to rado činim. Dakle, moramo e, se stalno toga prisjećati. Ja sam vrlo zadovoljan zbog e, rezultata u Austriji jučer. Dakle, nemojte me pogrešno shvatiti ali osnovna liberalna demokracija s vladavinom prava znači imati razumijevanja za druge. Ne misli da je e, grupa kojoj ja pripadam važnija od ostalih, već treba vjerovati u toleranciju i ravnopravnost. Ljudska prava trebaju biti normalni čimbenik političkog i svakodnevnog života. E, to trebamo primijeniti i na vanjska pitanja ljudskih prava. Treba primjenjivati najme različite metode. Jedna metoda je javna kampanja protiv pojedinih režima ali ponekad ako govorimo o pojedincima kojima treba spasiti život, javna kampanja je pogrešna metoda. Možete se sjajno osjećati ako javno se borite za ljudska prava, ali ako netko treba umrijeti, onda je možda bolje povremeno koristiti tihu diplomaciju. Ali diktator uvijek mora znati na čijoj smo strani. Dakle, pitanje javne ili tihe diplomacije nije pitanje načela, već pitanje taktike. Ta se razlika mora vidjeti. Meni se ne sviđa situacije kada je izjava za tisak važnija od situacije osobe koju treba spasiti iz zatvora. Ponekad je bolje ne dati izjavu za tisak u nekoj situaciji jer e, tada može osoba koja je dala izjavu postati slavna, ali radi se o tome da treba pomoći nekom drugom. U nekim situacijama trebamo i vaš savjet. Kristijan, trebali bismo razmotriti sljedeće. Trebamo vaš savjet e, u pojedinim situacijama kad trebamo odabrati metode, trebamo vašu, vaše praktično iskustvo. Ponekad se mora primijeniti mješavina oba dvije metode no diktator mora uvijek znati na čijoj smo strani. On ne smije misliti da ćemo mi, ako koristimo tihi instrument u nekoj situaciji, da to znači da prihvaćamo njegov sistem. Ne smije doći do tog nesporazuma. Također se pojavilo i pitanje o koje se razgovaralo jutros, a to je pitanje raznolikosti e, i tolerancije vjerska i etnička raznolikost. Moramo E, moramo jasno reći da je raznolikost bogatstvo, a ne razlog da se međusobno borimo. Ne smijemo prihvatiti ni jedan razlog koji bi opravdao nasilje među različitim grupama zbog raznolikosti i ne smijemo dopustiti ratovanje preko posrednika. Rat u Siriji i Iranu je navodno iz vjerskih razloga, ali to je u stvari borba među regionalnim silama. To je rat preko posrednika koji zlo, zloupotrebljava religiju. Situacija u Siriji i Iraku me podsjeća na rat od 30 godina u mojoj državi kada su se borili luterani, protestanti, na početku je bilo 16 milijuna stanovnika, na kraju rata 4 milijuna. Religija, religiju su koristili Stockholm, Beč i Pariz da se međusobno bore za prevlast u središnjoj Europi. Moramo jasno reći državama kao što su Saudi Arabija i Iran da takvi ratovi preko posrednika nisu prihvatljivi e, na štetu naroda Ira, Iraka i Sirije. To znači i da moramo ponovo pronaći toleranciju. Neki ljude smatraju da tolerancija znači aha ja e, imam bolji položaj a drugi imaju neka mala prava pa sam ja tolerantan ne tolerancija znači da moraju biti ravnopravni vaša religija nikad nije važnija od odnosa među ljudima tolerancija ne znači dopustiti im da žive. To znači e, biti na istoj razini, biti ravnopravni u svakom smislu. I tu definiciju tolerancije trebamo shvatiti. Dakle, kad imamo raznolikost i takvu toleranciju, onda ćemo imati miran suživot. Ono što sam sada čuo o digitalnom dobu, to je jedan instrument za koji nismo spremni. Ja sam eh, profesionalno radio u razvoju radiotelevizije u jednoj velikoj europskoj tvrtki. Dakle, malo znam eh, o eh, svemu ovome u digitalnom području. Mi mislimo da u digitalnom dobu da to znači sloboda govora svugdje u svijetu. Mi kao demokracije moramo braniti to pravo. Naravno, postoje određene granice e, koje su vezane uz vrijednost osobe. Ali znamo da postoje tehnologije i da određene diktature i teroristički režimi mogu širiti svoju propagandu na globalnoj razini, na primjer kad vidimo šta se događa u Kini i Rusiji sa svim njihovim tehničkim mogućnostima, oni iskorištavaju slobodu govora u našim regijama, ali to blokiraju u svoje regiji za svoje građane. Dakle, sloboda govora se koristi za propagandu koja se širi u demokracijama, ali mi ne možemo doprijeti do ostalih dijelova svijeta gdje nema demokracije i vladavine prava i gdje ne postoji takva tolerancija. Mislim da smo ovdje izradili e, izvješće o tome kako se možemo boriti protiv takve situacije kad je riječ o Rusiji. Ovdje trebamo puno više suradnje i puno veće mogućnosti u slobodnom društvu ne kršeći načela raznolikosti i slobode govora da ovu široku sliku naših rasprava e, prenesemo i u druge dijelove svijeta. Zato će nam trebati puno više novca da bismo se borili protiv toga. A s druge strane Ne smijemo učiniti e, grešku e, da učinimo isto što i oni da blokiramo njihovu propagandu jer onda gubimo vjerodostojnost ovdje moramo naći pravu ravnotežu no ni tehnološki ni intelektualno to do sada nismo riješili i mislim da će to biti jedno od najtežih i najvažnijih pitanja jer utjecanje na javnu debatu se uvijek svodi na to tko je na kraju pobjednik. A u zemljama vladavine prava i demokracije ne smijemo trpjeti situaciju gdje oni koji su protiv raznolikosti koriste suvremena sredstva, a mi ne možemo odgovoriti na isti način. Dakle, moramo poboljšati tu situaciju. Puno hvala. Hvala Elmar. A sada predajem riječ e, gospođi Karolin Žiro koja dolazi e, sa globalnog foruma za razvoj medija. Imamo još 20 minuta na raspolaganju, a ne samo 5. Ali to također znači da četiri govornika koja su nam preostala moraju podijeliti to vrijeme kako bismo imali nešto vremena i za pitanja i odgovore. Hvala, evo, ja ću pokušati kratko govoriti jer su neki govornici već govorili o onom o čemu sam ja htio govoriti. U svakom slučaju, za se zahvaliti što ste me pozvali na ovu konferenciju. E, ja predstavljam mrežu od 2000 e, e, medija i mi smo nedavno zajedno sa UNESCO-om organizirali kampanju kako bi se u nove ciljeve održivog razvoja uvrstio i cilj pristupa medijima. Na taj način smo razgovarali i sa europskim institucijama da vidimo kako pomoći, eh, kako poboljšati korištenje izvora za bolji pristup medijima. Eh, kada je došlo do arapskog proljeća prije eh, pet godina, to je toplo pozdravljeno od strane Europske unije i osmišljena je strategija za podržavanje slobodne, slobodnog interneta. To se nazivala strategija E, no e, bez prekida. E, mi smo zato održali obuke za sve koji su radili na ovom području, obuke za borbu protiv cenzure i tako dalje, kao i obuku za nadzor cenzure na internetu. Uz glavnu upravu Connect smo izradili e, studiju koja je objavljena 2015. godine, dakle nedavno. Svrh ove studije je procijeniti iz kapacitete Europske unije za borbu protiv e, cenzure ukoliko e, se time ugrožavaju i ljudska prava. Europska unija želi postati glavni borac za borbu protiv E, cenzure i to kroz e, internet i e, međusektorsku koordinaciju. Internet i ljudska prava u državama članicama su tema za razno razne konferencije u državama članicama i za projekte o borbu protiv cenzure. Pet godina nakon arapskog proljeća i nakon ove strategije E, ništa se nije dogodilo. Možda bi trebala reći da e, rezultati ove strategije su ostali mrtvo slovo na papiru, nažalost. Zbog čega? Prvi razlog e, je taj što Europska unija ima poteškoće da shvati izazov digitalne tranzicije i utjecaj te tranzicije na sve ono što je povezano sa ljudskim pravima i pravom na privatnost. Drugi razlog je taj da su izmenjeni prioriteti politika i čini nam se da kao što smo to i čuli malo čas i čini nam se da se više bavimo sigurnosti nego razvojnom pomoći i slobodom interneta. A bojim se da kada govorimo o sigurnosti, ne govorimo o sigurnosti novinara, zaštiti izvora e, i zaštiti zviždača, već upravo suprotno. Daću vam e, primjer kako bi se borili protiv ruske propagande, Europska unija je osnovala tim, ali u međuvremenu smo primijetili da u istočnom susjedstvu mediji traže potporu za zaštitu europskih vrijednosti, da se ne mogu osloniti samo na civilno društvo. Zatim, zbog terorizma i radikalizacije, Europske agencije traže od civilnog društva i medija da se bore protiv ekstremizma koji se pojavljuje na društvenim mrežama. Ali e, dokazano je da nitko zapravo ne zna što dobro funkcionira, a što ne na ovom području, a to je zastrašujuće. Što e, brine medije i branitelje ljudskih prava. Upravo ih brine ta izmjena e, politike Europske unije i ugroženost medija. One smatraju da ih se instrumentalizira i da gube e, neovisnost, a samim tim i povjerenje e, građana. Još jedan aspekt je taj da pravo na privatnost e, putem internetu sada se koristi kao instrument za teroriste, a to bi zapravo trebao biti instrument za zaštitu boraca za ljudska prava. Također, e, masovno nadgledanje građana je nešto što se smatra e, pretjeranom mjerom Moramo vidjeti koji instrumenti se sada mogu koristiti e, za demokratsku provjeru e, prava i obveza. Ključno pitanje nije trebamo li odabrati između sigurnosti i slobode, već e, je ključno pitanje kako naći ravnotežu između sigurnosti i slobode, a jer ako ne nađemo tu ravnotežu, onda će sve mjere biti kontraproduktivne za Europsku uniju, za ljudska prava i temeljna prava, a svijet gleda ono što mi radimo. Zato imamo neke preporuke za Europsku uniju. Najprije Europska unija treba uspostaviti standarde za sigurnost i e, građana, e, novinara, branitelja ljudskih prava i zviždača. Zatim, Europska unija treba poštovati e, sve E, institucije koje e, brane ljudska prava, naročito one koje se bave pitanjem izbjeglica i e, surađuju s Turskom. Treće, Europska unija treba uzeti u obzir e, preporuke studije EXA koju vam mogu pokazati kasnije kako bi se poboljšala situacija e, glede e, nadgledanja građana putem interneta i moramo se više osloniti na studije iz istraživanja i razvoja i na kraju ne smijemo donositi emo, ne smijemo u, kada smo previše emotivni donositi odluke. Moramo dobro procijeniti e, kako sankcionirati govor mržnje i spriječiti terorizam. Zatim moramo imati e, dobar pristup e, koji će biti ujednačen u svim društvima što se tiče interneta. I posljednje, imamo europske smjernice za slobodu izražavanja putem interneta koje su dobre, ali tu nedostaju eksplicitne mjere za pristup informacijama te pozivamo Europsku uniju da revidira te smjernice, naročito sada kada je i naš forum uključen u ispunjavanje ovih ciljeva. I na kraju želim samo reći gospodinu Broku da e, ne možemo koristiti kontrapropagandu da bi se borili protiv propagande, već se možemo boriti protiv propagande kroz transparentnost, pristup informacija informacijama i slobodu izražavanja medija. Hvala. Gospodin Brok je e, napustio ovu prostoriju, ali ću mu prenijeti vašu poruku jer ćemo danas podne govoriti upravo o kontrapropagandi. Sada imam e, na popisu Mark Vanderhama i koliko vidim da će nam Mark Van Terham reći na koji način Google donosi odluku o tome kada treba e, skinuti sa interneta neki video. E, hvala. Ja imam jednu jednu opću priču zapravo koju vam želim ispričati danas, ali ću također odgovoriti rado i na pitanja kojih budete imali. Hvala vam što ste me pozvali, velika mi je čast biti ovdje sa dobitnicima nagrade Saharov, to mi je velika privilegija, reći ću nekoliko informacija o pristupu informacijama i na koji način Google e, štiti vaše informacije na internetu i na koji način štitimo općenito naše društvene mreže. 88. E, godine je osnovan Google kada smo imali otprilike 3 milijuna ljudi, 300 milijuna ljudi na e, internetu. A danas imamo tri, više od 3 milijarde ljudi na internetu koji traže informacije ili putem e, mobitela ili nečeg drugog. E, kada je Google osnovan 1988. godine, cilj je bio organizirati informacije koje će biti dostupne svima, ali danas je ta zadaća još bitnija. Ljudi žele dobiti informacije kako doći s jednog mjesta do drugog i kako ostati u kontaktu s drugim ljudima. Dakle, e, mi imamo razno razne korisnike, korisnike koji koriste naše aplikacije, e, e, koji koriste naš cloud e, i tako dalje. Internet je jedan od najmoćnijih instrumenata i znamo da je naš zadatak pružiti pristup najvećem broju ljudi ovom instrumentu. Znamo da su Google koristili mnogi ljudi prije nego što se pojavilo reklamiranje na Google E, pretraživanje na Google je e, vrlo jednostavno uz internet e, uz internet konekciju. Ako postoji slaba infrastruktura, onda ona onemogućava ljudima da koriste dobar internet, da kupe E, jeftinije telefone i tako dalje. Dakle, bez obzira na to gdje se nalazite, gdje živite, koliko su napredni vaši e, mobiteli ili tableti, da možete koristiti naše informacije kako bi znanje se e, razmjenjivalo e, između svih korisnika. Naš, tehnologija nije e, naš krajnji cilj. Tehnologija je nešto što može omogućiti ljudima da dođu do informacija i Google je e, tvrtka za dijeljenje informacija i to od samog e, početka. Nekoliko riječi o sigurnosnim alatima s kojima raspolažemo. Znamo da moramo osigurati zaštitu vaših informacija, to je naš glavni prioritet. Tako da, na primjer, kada se ulogirate u Google, postoji e, zaštita E, SSL, ta zaštita spriječava druge da e, vide ono što radite na otvorenom e, networku kao kada koristite na primjer laptop u nekom kafiću. Svaki put kada se ulogirate u Google mi radimo analizu rizika da vidimo da li se nešto neobično dešava s vašim računom ako to primijetimo, onda vas obavijestimo putem e-maila ili SMS-a. Moram se vratiti na komentare gospodina Bergera e, jer naša zajednica mora imati povjerenja u nas zato što ovisimo o tome naša zajednica mora ostati sigurna te zato tražimo i od korisnika da nas obavijeste ako smatraju da su vidjeli neki sadržaj koji krši naše e, naša pravila na primjer e, video koji sadrži E, govor mržnje ili e, golotinju ili bilo kakve bilo kakav drugi sadržaj e, ako vidite takav video na YouTubeu možete nas obavijestiti o tome samo putem jednog klika na ikonu u kraj videa i e, može se također dati i dodatne informacije koje će nam pomoći da procijenimo radi li se o videu koji se treba zabraniti ili ne. Dakle, mi tražimo pomoć korisnika i očekujemo razmjenu iskustava od njih. Mi vjerujemo da je to najbolja strategija koju možemo imati za siguran internet. Internet mogu koristiti svi koji to žele. E, mi svi moramo raditi zajedno, ne tvrtke same ili države same, već svi zajedno kako bi internet bio sigurno mjesto za razmjenu informacija gdje se ljudi mogu povezivati i razgovarati sa drugima na e, različite načine. Hvala. Sada predajem riječ e, Oktaviji Jondostir iz, e, sa Islanda ona je neovisni savjetnik za sigurne prakse e, koje koriste pojedinci i tvrtke za borbu e, za ljudska prava. Hello? Pet minuta. Velika mi je čast bila biti sa vama već jučer i e, razgovarati sa e, dobitnicima nagrade Saharov. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu predstavljati i e, Frontline Defenders. znam da su mnogi kolege već dosta toga rekle, dosta stvari o ovom o čemu sam ja htjela govoriti ali ja moram još reći koja je uloga Europske unije što se tiče zaštite podataka na internetu i sigurnosti interneta. Iako je internet samo infrastruktura naše, to je i naše temeljno pravo. Dakle, naši zakoni moraju biti ažurirani sa modernim svijetom u kojem živimo i to je hitno za sve nas. Sve što Europska unija može učiniti kroz, e, na primjer, različite inicijative i strategije mora učiniti. Postoje i lokalne inicijative kao, na primjer, inicijativa o modernim medijima. To je zaista ključno što se tiče najboljih praksi. Kada već govorimo o internetu kao nekom velikom prostoru u kojem se možemo kretati, ali već na nas nema vozačku dozvolu za to kretanje. Činjenica je da se svi nalazimo na tom e, autoputu bez vozačke dozvole E, onda moramo svi paziti jedni na druge kako ne bi došlo do nesreće. Radi se o ogromnoj infrastrukturi, kako bi ta infrastruktura bila neutralna i otvorena. Mnogi ljudi su to već rekli prije mene, jako je bitno vidjeti kako osigurati tu infrastrukturu, ali ako uvedemo previše policijskog nadzora, onda slabimo sam temelj te infrastrukture što nije dobro ni za građane ni za branitelje ljudskih prava kao što su dobitnici nagrade koji su ovdje danas sa nama i to može biti kontraproduktivno i kao što su neki ljudi već rekli prije to može djelovati da države članice e, više naglaska stavljaju na sigurnosni aspekt. Ako želite zaštititi branitelje ljudskih e, prava, onda to nije ono što se treba raditi. Što se tiče suradnje između vlada i poduzeća, Europska unija mora znati da poduzeća imaju monopol na internetu i internet je mjesto na kojem se možemo izraziti ako želimo ograničiti, ako želimo dalje to nastaviti raditi, onda trebamo ograničiti monopol tvrtki koje imaju e, određene tvrtke na internetu. E, moramo bolje također kontrolirati e, protok informacija na internetu. Europska unija mora nastaviti raditi na ovom prestati špioniranje sa špioniranjem na internetu e, zašto ne bismo zabranili premu za špioniranje to bi se moglo uraditi još jedan način da se pomogne je taj da se Europski parlament uključi i da bude e, zaista čvrst u stajalištu, da vrši pritisak na vladu. Postoje međunarodni zakoni kojima se mogu očuvati ta temeljna prava i iako postoje lokalni zakoni kojima se e, krše ta prava, međunarodna prava bi trebala imati primat. Također što se tiče nejasnih vlada koje omogućavaju vladama da špioniraju građane, e, bilo da se to radi unutar zemlje ili izvan zemlje. Moramo biti svi hrabri kako bi se usprotivili takvim situacijama. I znam da nemamo više dovoljno vremena, pa ću biti zaista jako kratka. Ono što vi radite ovdje, e, zatražili ste od nas da e, podijelimo informacije. Moramo biti svi fleksibilni. Ono što želim reći je da u Europskom parlamentu, u Europskoj uniji vi morate biti primjer. Vaše kolege u Sjedinjenim američkim državama su ispred vas, daleko ispred vas. Oni znaju E, što trebaju raditi kako bi zaštitili branitelje ljudskih prava. Budući da radimo sa njima, moramo stalno tražiti ravnotežu između onog što želimo reći i kako to e, reći, jer znamo da će taj sve ono što kažemo o braniteljima ljudskih prava dodati još e, više informacija o njima. Dakle, sve one informacije koje dajemo moramo biti svjesni da se na taj način mogu identificirati određene osobe. Nama je potrebna digitalna sigurnost kako bi sloboda izražavanja mogla postojati. Dakle, molim vas da, imate na umu da se ne radi o vama, već o mreži na koju vi utječete i informacijama koje imate o drugima. Frontline Defenders su e, osnovali nešto što se zove Security in a Box. Me and my shadow and other resources mi smo uh, to uh, ponijeli ovdje sa nama, taj dokument koji možete ovdje naći na ruskom jeziku, engleskom, španjolskom, arapskom. Ovdje smo donijeli to na pet jezika, ali na našoj web stranici to možete naći na 15 različitih jezika. Možete mi postaviti bilo kakvo pitanje ukoliko ih imate. Sveobuhvatan pristup je jako bitan i ne radi se samo o vama ovdje i to je nešto što trebate shvatiti. Hvala. Uh, um, Hvala na i na preporukama. Posljednje izlaganje će biti izlaganje Stelma Se, koja predstavlja Access Now, nevladinu organizaciju sa sjedištem ovdje u Briselu i koja se bavi pitanjima prava na internetu i pitanjima sigurnosti u tom kontekstu. Thank you very much for the invitation. Hvala lijepa na pozivu. Čast mi je što sam tu i što mogu čuti izlaganja dobitnika nagrade Saharov i boraca za ljudska prava i cijelog svijeta. U središtu naše zadaće je e, zaštita ljudskih prava. Mi branimo digitalna prava korisnika. E, mi smo članovi mreže ADRI, koja je evropska mreža. Mi radimo, imamo SOS liniju koja je otvorena cijelo vrijeme, koja pomaže novinarima na terenu i pomaže im da osiguraju svoje komunikacije, i informacije. To se onda odražava i na našoj politici i radu širom svijeta. U radu širom svijeta vidjeli smo slične pretnje koje nastaju širom svijeta što se tiče slobode izražavanja u Africi i jugoistočnoj Aziji borimo se protiv zatvaranja web sajtova što ima jasan utjecaj na internet i slobodu izražavanja jer se tako otklanjaju načini za građana nekoj zemlji, u nekoj regiji ili za određeno stanovništvo da koristi internet kao sredstvo komuniciranja. Novi primjeri su zatvaranje sajta u Iraku. Vlada je iskoristila priliku da zatvori internet e, sedam dana, pošto se održavali ispiti, jer su rekli da inače će studenti tražiti informacije na ispitu. Imamo još jedan primjer u Vijetnamu koji se trenutno dešava, gdje je vlada odlučila da blokira pristup cijelom internetu tokom posjete američkog predsjednika Baracka Obame. To kršenje slobode izražavanja ne dešava se samo na jugu, da tako kažemo, nego i u razvijenim zemljama kod kojih je sloboda izražavanja prepoznata kao osnov, kao temeljna vrijednost društva. Recimo u Sjedinjenim državama i u Europskoj uniji te pretnje su možda drugačije i subtilnije, ali ipak postoje. Uglavnom se manifestiraju putem sve više zakona kojima je cilj praćenja. Recimo u mojoj zemlji, moja zemlja Francuska je pri vrhu te liste, vjerovatno su Velika Britanija, Nizozemska, a i Njemačka razmatrana neke dalje mjere. E, Vlade traže od privatnih aktera da cenzorišu internet. To je već spomenuto i to se dešava u kontekstu onoga što zovemo debatu e, borbe protiv e, nasilnog radikalizma. freedoms online.